Good afternoon, everyone, and welcome to the second session of the e e Dobar dan svima. Pozdravljam vas na drugi dio e, današnjeg sastanka odbora SEDE. I sada ćemo čuti najnovije informacije o zaista ključnom radu europskih pomorskih snaga na sredozemlju dakle snage Enfor Med. E, s nama je kontra admiral Enrico Credendino koji je e, zapovjednik za operacije i hvala mu što je došao na današnji sastanak. E, admiral već je bio u Europskom parlamentu i obavještavao o tome kako teče operacija Sofija, a Također 2016. godine u sjedištu te operacije u Rimu bili su neki članovi odbora FEDE koji su e, bili u posjetu operacije Sofija. Operacija Sofija ima za cilj da se bori protiv mreže krijumčarene ljudima. To je naravno tek jedan element cijele slagalice, a Europska unija djeluje i u drugim područjima unutrašnjim poslovima pravosuđa i humanitarnom pomoći za borbu protiv te situacije. Međutim, u vijeću se preko ljeta počelo sa strateškim preispitivanjem te operacije i u roku od pet tjedana države članice morale se odlučiti za jedne od tri opcije. Prvo, proširiti mandat, Drugo, da se operacija zadrži za sadašnjem mandatu sa nekim prilagodbama. treće, da e, jednostavno se ta operacija više ne produži. Do sada se nije moglo doći do dogovora, te ta operacija ima mnoge prepreke koje e, jedna je nestabilna situacija u Libiji, pa zato operacija ne može preći na stadi dva. B i 3. Također teško se dogovoriti oko spašavanja na moru. A e, isto tako postoji i financijski problem. Evo, to su tek neki od poteškoća s kojima se sudjeluje ta operacija. Kontraadmirale, bilo bi nam jako drago da nam vi kažete vaše mišljenje o tim aspektima. Isto tako, s obzirom na teške rasprave među državama članicama u vijeću po pitanju tih operacija, e, zanimalo bi nas da nam kažete što mislite da je operacija Sofija postigla i koji su sadašnji problemi pred vama, kao i e, što vi želite za budućnost te operacije. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, hvala lijepa. Mislim da sam po drugi puta pred ovim odborom Prvi puta bio sam 2015. godine ili 16. u prosincu 2016. Tada je operacija tek bila na početku i e, za nju je vladalo veliko zanimanje. A sada je operacija u četvrtoj godini e, djelovanja i kao što znate e, mandat će isteći do kraja ove godine 30. prosinca. Strateška preispitivanje je sada u rukama država članica, a e, očekujemo političku odluku o tome hoće li se produžiti mandat te operacije. Ja mislim da države članice žele da se operacija produži do lipnja 2020. godine. Mislim da je gotovo sve e, organizirano. Problem je e, ograničenje iskrcaja i distribucija. Dakle, te dvije stvari što su jako osjetljiva e, i politički aspekti o kojima se odluke moraju donositi na najvećoj političkoj razini. Vrlo skoro održat će se sastanak vijeća i imamo još tri mjeseca da se donesu odluke. A sada ću vam dati najnovije informacije o operaciji, o postignutim rezultatima i e, mogućoj budućnosti same operacije. Ovdje vas jednostavno želim podsjetiti da je operacija Sofia dio cjelovitog pristupa Europske unije e, za upravljanje migracijama te da se istovremeno pridonosne smirivanju situacije u Libiji. Eta e, sve se zapravo odražava u svim tim mjerama koje želi načiniti Europska unija. E, ta dva aspekta koje sam spomenuo, upravljanje migracijama i e, situacija u Libiji. Mi surađujemo s velikim brojem međunarodnih organizacija i sa, e, s agencijama unutar Europske unije. kada sam se obratio ovom odboru im govorio sam dakle o glavnoj stvari spašavanje ljudi na jugu i središtu sredozemlja a od onda smo dobili i nove zadatke borba protiv trgovine oružjem odnosno primjenjivanje embarga na oružje u Libiji i tu surađujemo s mornaricom, libijskom mornaricom i njihovom obalnom stražom. E, prikupljamo također informacije o krijumčarenju ljudima i kasnije ću vam nešto više reći o tome. Ja sam zapovjednik i moje područje djelovanja jest e, središnje Mediteran od tuniske do egipatske granice. Dakle, to je središte središnjeg dijela sredozemlja. To je vrlo veliko područje i tamo ima puno dionika. U e, tom području postoje i pomorske operacije e, za unutarnju sigurnost, zatim tu je i operacija Frontexa u središnjem Mediteranu, zatim Sea Guardian operacija NATO saveza, pomorska operacija, pokriva cjelinu sredozemlja i s njima također surađujemo u našem e, području operacija, a tu također ima i neovisnih e, udruga koje tu rade, tako da su koordinacije nužne. Što se tiče prvog zadatka mi radimo na tome da neutraliziramo i e, pokušamo presresti rad e, trgovaca e, migrantima i do sada smo neutralizirali 551 brod i to tako da nakon što spasimo ljude na brodu se brod više ne može koristiti. I e, oni su dakle izgubili dosta velik broj e, drvenih brodica kao i e, motora. također borimo se i surađujemo sa libijskim vlastima za borbu protiv E, tih e, krijumčara. I iako to nije dio našeg mandata, velik broj ljudi smo spasili. Radi se o velikom e, broju ljudi, iako sama brojka predstavlja manje od 10% ljudi koji su spašeni na, u toj zoni. Sada e, također imamo i ulogu odvraćanja jer ti krijumčari znaju da smo mi tamo i pokušavaju ne ploviti središnjim vodama Libije jer znaju da ćemo ih mi presresti. Sama operacija je napravljena u četiri faze. Faza 2b e, mora biti u libijskim teritorijalnim vodama i faza 3 u, e, na libijskom kopnu. E, još ne možemo to napraviti, sve je u rukama libijske vlade, e, to, zato što nas mora pozvati libijska legitimna vlada da dođemo i radimo na njihovu teritoriju. potrebno je također da dođe i do nove rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. S obzirom na sigurnost u situaciji u Libiji, uvjeti e, koji bi trebali postojati da se nas pozove da dođemo u Libiju još ne postoje, pa prema tome mi radimo u međunarodnim vodama. Htio bih vas još podsjetiti i na migracijske tokove. 2017. godine većina migranata je išla središnjim Mediteranom u Italiju i Europu, a 16% e, su išli zapadno, 17% istočno, ali većina migranata išla je e, sredinom e, Mediterana. Ovdje se također vide na slajdovima i točne brojke. 2015. godine situacija promijenila. Sada 50 50% migranata ide iz Maroka u Španjolsku, dakle to je zapadnim pravcem. 29% idu istočnim pravcem, ostaci sredinom Mediterana. 85% manje ljudi ide iz Libije u Italiju. Dakle, jako značajno smanjenje broja migranata koji idu tim pravcem. Što se tiče središnjeg pravca, povećao se broj ljudi koji iz Tunisa idu direktno u Italiju. Međutim, većina njih su Tunižani koji pokušavaju doći u Italiju, a da ih se pritom ne otkrije. E, to je dakle drugačije nego kada se radi o migrantima koji dolaze iz Italije. Smanjenje e, broja migranata počelo je u srpnju 2017. godine. Od onda je došlo do pada od više od, 85% ljudi iz Libije prema Italiji. A isto tako jako se smanjio broj ljudi koji pogiba e, putujući središnjim pravcem na sredozemlju. Zato ima više razloga s jedne strane rezultati pristupa Europske unije koja djeluje i u Libiji i u zemljama porijekla. Nakon toga postoje i bilateralne inicijative između mnogih država članica i Libijaca, a Italija je naravno jedna od tih zemalja. I ono što je najvažnije jest da smo mi obučili libijsku mornaricu i libijsku obalnu stražu i E, također su, e, je Libija dobila nove brodove. Dakle, e, od lipnja 2016. godine završili smo s obukom, a od srpnja 2017. godine Libijska je mornarica zapravo postala jako aktivna, spašava ljude, bori se protiv kriminalaca i istovremeno spašava ljude u središnjem sredozemlju. E, ovdje vidite koliko pridonosi Libijska obalna staža i mornarica. U prvom tromjesečju 2017. godine napravili su svega 20% sve ukupnih operacija, u drugom tromjesečju 14%. Ali od ljeta 2017. godine e, i su povećali svoju profesionalnost te su u e, krajem 2017. E, godine njihove rad predstavlja 30% operacija spašavanja, a to se kasnije popelo na 41%. U srpnju gotovo sve operacije spašavanja vodili su libijske snage. E, zatim u kolovu su se to bilo nešto smanjilo, međutim odmah u rujnu oni su e, prešli na sve operacije traženja i spašavanja. Jer e, se e, sada to područje prizna kao područje gdje se vrše operacije traženja i spašavanja. Službena, dakle, to je rad službene libijske obalne straže, one sa zapadnog dijela Libije i to su oni koje mi obučavamo. A također i libijska mornarica povećava svoje kapacitete. Što se tiče embarga na oružje, mi smo jedna međunarodna organizacija koja primjenjuje embargo na oružje. Imamo i e, učinak odvraćanja, a to nam priznaje Ujedinjeni narodi različiti od naroda, uključujući i Vijeće sigurnosti. Mi smo vrlo aktivni, proaktivni i vrlo vidljivi u središtu sredozemlja. E, možemo presresti e, sva plovila. E, mi smo također u kontaktu s Međunarodnom pomorskom organizacijom i adekvatnim organizacijama. Znamo dakle da mi kontroliramo situaciju i jednostavno e, vrlo smo vidljivi pa e, zato ima i e, moju odvraćaju ulogu. Možda postoje neki sekundarni pokreti u samoj Libiji i libijskim vodama dolazak iz Egipta, ali kao što znate mi možemo djelovati isključivo u međunarodnim vodama. Tim prije je važno da obučavamo libijske snage, e, možemo s njima razmjenjivati informacije i oni će biti bolje u mogućnosti da otkriju same krijumčare. E, znate da je nafta jedan od prvih izvora financiranja u Libiji ali e, e, sada se krijumčari naftom i zbog toga Libici gube 750 milijuna dolara godišnje baš zato što e, ga se njime tako ilegal nezakonito ga se prodaje. Sada za vrijeme ovog strateškog preispitivanja postoji mogućnost da dobijemo aktivniju ulogu kako bismo imali mogućnost da kontroliramo plovila za slučaj da dolazi do takve vrste krijumčarenja. Međutim, krijumčarenje naftom je veliki problem za Libiju e, i to je tjesno povezano s e, krijumčarenjem sa trgovinom ljudima. Dakle, jako je važno e, da mi razgovaramo i libijski predsjednik Saraj je isto tako tražio da me interveniramo, ali to su od nas tražili narodi. Prije tri tjedna bio sam u Njujorku u Ujedinjenim narodima, razgovarao sa stručnjacima i rekao e, sam da e, trebamo paziti na ta plovila mi smo jedini e, koji tamo djelujemo, pa je e, tijelo Ujedinjenih naroda e, je se bavi tim pitanjima od nas tražilo da mi kontroliramo ta plovila. Mi smo zapravo tamo da dajemo informacije svima koji se za to interesiraju. E, mi imamo velik broj informacija koje možemo podijeliti s Ujedinjenim narodima i e, s Libicima. Što se same obuke tiče, to je jedno od najvažnijih zadataka naše operacije sada. Libija mora e, proći tu obuku i to je vrlo važno kako oni mogu djelovati u vlastitim teritorijalnim vodama. E, u, prije nego što mi budemo tamo mogli doći, a oni dok ne budemo mi mogli doći moraju se moći boriti protiv kriminalaca i naravno spašavati ljude. Većina ljudi kao što znate koji su ginuli na Mediteranu ginuli su u blizini ili unutar libijskih teritorijalnih voda jer mi tamo nismo mogli intervenirati. Sve do ljeta 2017. godine Libici nisu imali kapaciteta spašavanja ljudi. Sada, kad su prošli obuku, kao i zahvaljujući brodovima koje im je darovala Italija, bili, Libici su u posljednjih 15 eh, mjeseci bili u stanju spasiti otprilike 20.000 ljudi i e, to je glavni razlog zašto se broj pogibija u središnjem Mediteranu smanjio. Obuka je naravno ključna stvar, e, treba obučavati prave ljude. Postoji vrlo e, stroga proces odobravanje koga se može obučavati. Surađujemo s Interpolom i s mnogima iz država članica e, i obavještajnim službama kojima se e, odobrava koga će se obučiti. Mi možemo raditi tek nakon što se odobrenje izda, a za to treba proći otprilike 45 dana od dana kada smo dobili ime na kandidata. E, osim što obučavamo libijske e, snage u Libiji, također imamo 70 ljudi koje treniramo u Italiji, ali također smo počeli i s obukom u Hrvatskoj i e, drugdje. Otprilike do kraja godine ćemo obučiti 350 ljudi, polovina njih radi na moru, a polovina na kopnu, uglavnom blizu Tripolija. Ja sam stalno u vezi sa zapovjednicima, to dva zapovjednika tamo. E, imamo veliko povjerenje koje smo izgradili, razmijenjujemo informacije, a svo to povjerenje možemo zahvaliti obuci, jer to je jedno od najvažnijih zadataka koji imamo, dakle, e, izgradnja povjerenja i mislim da smo u tome uspjeli. Do kraja godine želimo dakle obučiti još određeni e, broj ljudi. Libici nam moraju dati još novih imena. Ako se operacija produži, onda ćemo nastaviti i s obukom. I e, dakle, dio smo cjelovitog pristupa Europske unije u e, Libiji. Italija je dobila zatok Europske komisije da cijeli taj sektor u Libiji ponovno e, izgradi, zajedno također i sa civilnom misijom u Libiji. E, neki su već e, u Tripoliju. Dakle, nadzor je vrlo ključan zadatak. Mi smo ga dobili i moramo paziti da li naša obuka dobra, da li Libijci dobro rade, nakon toga poštuju li međunarodna pravila, poštuju li ljudska prava. Mi uglavnom promatramo kako se ponašaju na moru. Mi koristimo opremu u kojem raspolažemo kako bismo promatrali njihov rad na moru. E, bilo je sastanaka u Tunisu, u Italiji, ali i u samom Tripoliju i dobili smo informacije i e, dakle e, tu smo vidjeli da možemo razmjenjivati te informacije. Države članice su e, nam omogućile da odemo samo na jedan dan u Libiju, što nije dovoljno ali čekam odobrenje da mogu poslati ljude kao promatrače u Libiju na nekoliko dana, tri ili četiri dana, jer to nam to omogućuje da imamo bolji uvid u situaciju. To je sve dio strateškog preispitivanja i vezano je za aspekte toga kakve će u budućnosti imati ta operacija. Međutim, Jako je važno da situacija u Tripoli bude takva da možemo tamo odlaziti na 3 do 4 dana tjedno. Do sada smo dakle vidjeli e, da e, Tripoli i Mizuata predstavljaju tri pomorske baze i izlaze na more e, više puta tjedno, a imaju ponekada i više od jednog broda na moru, dva ili tri, pa onda mogu koordinirati rad. Oni sada e, mogu ići do e, ovog plavog dijela na slajdu, koji je dakle e, sjeveroistočni dio pod libijskom kontrolom. Neki su na području Tripolije uglavnom djeluju, neki e, su Mizurati, a neki u Pakranu. E, Italija će također isporučiti od studenog nadalje 12 dodatnih brodova, pa će Libija tako imati još bolju mogućnost e, nadzora nad svojim teritorijalnim vodama. Što se tiče razmjena informacija, izgradili smo vrlo široku e, mrežu sporazuma i dogovora sa snagama javnog reda i mira na sredozemlju i u Italiji. I jednostavno pokušavamo tako e, riješiti i sastaviti slagalicu oko toga što se događa u Libiji i što se e, događa drugiđe. općenito kako bismo znali kakva je situacija na središnjem dijelu e, Mediterana. Surađujemo s NATO-ovom operacijom Sea Guardian i e, također sa e, svima onima koji vode operacije za borbu protiv mafije. I zahvaljujući tome zajednički smo izradili prvo izvješće o trgovini ljudima i bolje razumijemo kako se to organizira. E, radimo i sa Europolom i sa Frontexom, a e, sada smo počeli provoditi e, pilot projekt kojeg je pokrenula Europska komisija gdje zapravo imamo međunarodne snage iz Europola, iz Frontexa i oni dakle plove zajedno sa talijanskim karabinjerima, a to je pilot projekt iz operacije Sofija i dakle i sa sredstvima Frontexa trajat će šest mjeseci i onda ćemo izložiti Europskoj komisiji zajedno s predstavnicima Europola i Frontexa kakva je situacija. Međutim, sve teče dobro i jasno je da moramo međusobno surađivati. Svi iz Europske unije moraju zajedno raditi i mi smo zaista prvi koji rade na taj način, a potencijal koji imamo je impresivan za borbu protiv svih vrsta kriminalaca. A iskustvo nam Kazuje da zapravo takav način rada funkcionira. Isto tako dobijemo informacija iz Europola, iz Frontexa i to nam omogućuje da inspiciramo plovila na moru. Kako bismo mogli provesti takvu kontrolu, moramo imati e, određene informacije, o tome određene sumnje. Mi te informacije dobivamo ili od Europola ili od Frontexa i E, ali isto tako mi tim dvijema organizacijama e, dajemo informacije recimo kada neka oplovilo e, je došlo određene vode države neke države članice, mi možemo informirati ako sumnjamo na nešto. A što se tiče dakle, načina donošenja odluka, prikupljamo informacije, ali dobivamo također informacije od Europola i Frontexa zahvaljujući odgovarajućim dogovorima, a isto tako e, možemo više napraviti i zahvaljujući e, samim um, dozvolama koje smo dobili od Ujedinjenih naroda. E, to je sve novo od kako imamo dakle taj projekt u zadnjih pet mjeseci i tu možemo vidjeti da imamo i unutarnju i na vanjsku dimenziju. Što se tiče e, Shared Med, dakle zajedničkog Mediterana, e, vidimo da se sastaju svi dionici e, koji rade na pitanjima spašavanja i tražnja na Mediteranu. Posljednji puta u Rimu bilo je 235 ljudi iz 37 e, država članica i 127 različitih organizacija. Nekoliko dana smo radili zajedno u šest radnih skupina na nekoliko tema. Najvažnija stvar je bila da smo se mogli upoznati, zajedno raditi, razmjenjivati informacije. Tu su bile dakle predstavnici svih nevladinih utruga koje djeluju na Mediteranu, a sljedeći sastanak u tom formatu održat će se krajem studenog u Rimu. Vrlo također je važno da trgovačka mornarica i, e, i mnoge međunarodne udruge trgovačke mornarice također s nama surađuju. Počeli smo organizirati sastanke. Prvi se sastanak održao u Londonu a prošlog mjeseca održao se drugi takav sastanak u Hamburgu i to smo napravili u suradnji s Njemačkom federacijom. E, dakle, to je važno e, kako bi komunicirali svi koji djeluju u središnjem dijelu sredozemlja. E, zaključno, dakle, migracija iz Libije jako se smanjila za 85% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Je li takav tren održiv? To je nešto što ne možemo predvidjeti. Ono što znamo da sada u Libiji ima 600 tisuća ljudi, 300 tisuća među njima su raseljene osobe, Sirici, Egipćani, Libici. Oni su eh, eh, sve izgubili eh, na, za vrijeme rata, ali Libija je bogata zemlja i ti ljudi žele ostati u Libiji i ti se ljudi nadaju da će moći dobiti ponovno e, dobiti posao u Libiji. Međutim, 300 ljudi su migranti i oni će vjerojatno pokušati po, poći iz Libije u Italiju i e, pokušat će doći alternativnim pravcima, primjerice iz Maroka u Španjolsku. Ne znamo dakle što će se dogoditi, ali zato je važno da se nastavi operacija Sofija, jer tu Europska unija djeluje u središnjem dijelu Mediterana, a to je područje od strateškog značenja za Europsku uniju. Izradnja kapaciteta je ključna, e, kao i obuka libijske mornarice i obalne straže. To su prve snage sigurnosti predsjednika Seraža koji djeluju u Libiji. Važno ih je stoga obučiti i zajedno sa EUBAM-om i međunarodnom zajednicom proširiti e, tu e, obuku kako bismo obučili druge sigurnosne snage. Znate da je Libija u današnje vrijeme jako e, nestabilna zemlja to je svojevrsna Somalija u središnjem Mediteranu. Treba je stabilizirati, inače e, će kriminalci tamo još više djelovati. Što se tiče trgovine, odnosno krijumčarenja nafte, prikupljamo informacije i imamo dosta informacija o tome kako se to radi. Međutim, moramo više e, raditi s Libicima, ali zato nam e, države članice trebaju dati aktivniju ulogu. Mi vezujemo i e, vanjsku dimenziju u našoj operaciji i unutrašnju dimenziju. To je prvi puta da djelujemo na taj način i e, naš rad pokazuje da je ključno djelovati na način na koji mi djelujemo i ovim zaključujem moje izlaganje. Uh, Hvala vam lijepo na ovom vrlo zanimljivom, informativnom i donekle pozitivnom izvješću o vašem dosadašnjem radu i o tome koliko to znači za ljudske živote koji su spašeni. I imamo jednog zastupnika koji se javlja za riječ. Izvolite. Hvala. Htio bih e, samo zahvaliti našem govorniku na pruženim informacijama. Mislim da su one vrlo aktualne i kvalitetne. Smanjivanje migracijskih tokova u tom dijelu svijeta znači i manje smrtnih slučajeva, što je također važno za nas. Imam dva konkretna pitanja za vas. Koristite li se Kopernikusom, e, dakle satelitskim snimkama za izviđanje da biste vidjeli razmjere situacije? I što se tiče milijardi koje su izgubljene zbog krijumčarenja nafte, zanima me imate li predođbu o tome kamo je usmjerena ta velika količina nafte. Hvala. Došlo je do zabune, ali nema veze, izvolite. Hvala. Dopustite da pozdravim eh, admirala Redendina, on je jedan od najviših dužnosnika iz Italije i zaista smo jako ponosni da je na čelu operacije Sofija eh, jedan talijan. Ja sam talijanski euro. Zastupnik, nažalost, u Italiji se ne svača koliko je ta operacija važna. Kada smo se susreli prošle godine, e, vi ste pretprošle godine od onda dakle, ste napravili ogromne korake naprijed. Napredovalo se zahvaljujući operaciji Sofija i zaista E, mislim da moramo postati e, puno bolji e, u našoj komunikaciji, jednostavno reći koliko je Europa imala važnu ulogu spašavanja na moru, pokazati kako život puno vredniji od različitih polemika i rasprava koju mogu voditi političari. Zahvaljujući plovilima na čem ste vi kojima vi zapovjedate, puno se toga, puno se ljudi spasilo, ali iako to nije toliko puno ljudi s obzirom na ukupne brojke na Mediteranu. U svakom slučaju, htio bih vam jednostavno čestitati na radu. A borba protiv e, trgovaca ljudima i krijumčarima E, nafte vi ste izvrsno radili. A osim toga, izvrsno je i to što ste otišli u Libiju i obučili ljude. Zahvaljujući tome, u rujnu je otprilike 90% ljudi koji su spašeni e, na moru bili upravo oni koje su spasila, koje je spasila Libijska obalna straža, ali vi ste im pomogli kao i sama Italija koja je poslala velik dio opreme. Jako mi je žao da u Italiji ne znaju za vaš rad. Ono što ste vi napravili zahvaljujući vašim plovilima i vašem djelovanju i u Europi općenito treba reći kako se puno toga napravilo. Ali htio sam vam postaviti pitanje. Kada se kaže da Europa mora biti e, bolja, ja mislim da je zaista važno da se ova operacija nastavi, jer u protivnom e, mnogi, eh, mnogo čemu se neće uspjeti, ali zanima me što vi mislite eh, koji put se kaže da Europa igra lošu ulogu. i Jednostavno želim vas pitati što mi još moramo napraviti kako bi vam dali veću podršku. Hvala vam. Eh, ja ću također sebi uzeti slobodu da reagiram na neke od vaših komentara. Zapravo želim se nadovezati na ovaj vaš komentar koji se ne odnosi samo na Italiju, nego općenito na to kako možemo poboljšati našu sposobnost informiranja europskih građana s obzirom e, da nam predstoje izbori, a vezano s to što je do sada postignuto kroz ovaj instrument. E, ne kažem da je to vaša zadaća, ali možda nam možete pomoći ili dati neki savjet o tome na koji način možemo reklamirati uspjehe koji su postignuti ovom operacijom. E, htjela bih još e, nešto reći o nekim e, drugim aspektima koje ste spomenuli. Spomenuli ste rad na rezoluciji Vijeća sigurnosti. E, zanima me kako će to izgledati, dakle taj nastavni rad na tome. A što se tiče naših europskih pitanja, htjela bih reći da mi je bilo drago čuti da je pilot projekt polučio uspjeh. Dakle, govorim e, o ovoj čeli za razmjenu informacija. Taj pilot projekt je preduvjete za daljnje aktivnosti i mislim da bismo sklopu sljedećeg VFO-a to trebali analizirati kada budemo razmišljali o tome e, koji će biti sljedeći koraci u provedbi. Zatim, e, također ste se dotaknuli pitanja suradnje s nevladinim udrugama. E, da kako mnogo je bilo riječi o aktivnostima nevladinih udruga na sredozemlju. Zanima me kako s njima surađujete, pa ako nam možete nešto više reći o tom odnosu s nevladinim udrugama. Evo, izvolite. Hvala. Ako nemate ništa protiv, govorit ću talijanski. Evo, drago mi je jako i da <laughs> je kolega e, rekao da sam italijan. Italijan i ja sam jako, jako ponosan zapovjednik e, da sam dakle na čelu europske misije u talijanskoj odori. Što se satelita tiče, imamo jako puno satelitske opreme iz Europske unije i mi to dijelimo s Frontexom. Naime, Frontex je prva organizacija s kojom smo sklopili sporazum. E, mi imamo njih kao sestrinsku organizaciju u operacijama. Radimo to i kako bismo uštedjeli i bolje uskladili naš proračun i dijelimo dakle iste satelitske slike, a razmjenjujemo e, i druge e, satelitske dakle slike. Što se tiče e, satelitskih sliga, one su, nisu toliko važne u strateškom smislu, ali taktički su zapravo e, manje, e, manje važni. Dakle, strateški su važni na dugi rok, ali taktički ne, jer se ne mogu dobiti dovoljno brzo. Za brzu reakciju trebali bismo imati bespilotne letjelice. Italija nam ih je dala. To se pokazalo jako bitnim kada dron, drugim riječima bespilotna letjelica leti. E, moj operativni centar i odmah e, u stvarnom vremenu dobiva te slike i odmah možemo poslati plovilo na lice mjesta. E, međutim, imamo problema s financiranjem u jednom eksperimentalnom razdoblju. Došlo je do financiranja, ali E, nakon toga je to financiranje isteklo. Obratio sam se državama članicama, a oni e, nam trebaju dati sredstva kako bismo mi dobili bespilotne letjelice. A to je zaista bitno za nas, jer bespilotne letjelice radi ono što zrakoplovi ne mogu napraviti, jer zrakoplovi imamo pet i oni su vrlo važni i oni možda prvi dobiti neke informacije, pokazati da je mm, da je dakle neko plovilo ima problema. Bitna razlika između aviona i drona je u tome što avion može ostati na licu mjesta 2 do 3 sata, dok dron može ostati 10 ili 12 sati. A isto tako razlika je u tome što ako zrakoplov padne, gubimo ljude, a ako padne dron, imamo isključivo tehničku štetu. Dakle, dronovi su ovdje zaista bitni i želimo da nam države članice pošalju tu opremu. E, rekli su mi da moram malo usporiti prijevoda radi. Dakle, što se satelita tiče, mi tu surađujemo s Frontexom. Što se pak tiče strateške komunikacije, e, moram reći da e, što, nešto što se ne treba raditi na operativnoj razini, tražiti ih već na jednoj višoj razini. Ja e, se time bavim jer sam puno radio na E, odnosima s javnošću. Ja sam više puta bio i u Addis Abebi i u Ujedinjenim narodima. To vam jednostavno pokazuje kako i u inozemstvu govorimo da je operacija Sofija važna sljedećih tjedna. Idem u Washington gdje me pozvao e, njihov e, šef oružanih snaga koji je pozvao ljude iz 80 različitih zemalja kako bismo im objasnili mi upravo kako funkcionira operacija Sofija. Međutim, mi se inače ne bavimo ovakvim strateškim komunikacijama. Mi jednostavno trebamo objasniti da mi nismo operacija spašavanja, mi smo takozvani pull faktor. E, e, mi e, smo morali e, raditi Dakle, ne samo na spašavanju života, jer da smo morali samo spašavati živote, bili bismo to napravili, ali mi smo usput spasili 45 tisuća osoba, ali naša najbitnija zadaća je da se borimo protiv one koje e, krijumčare te migrante. Borimo se dakle protiv ljude koje brodicama e, krijumčare ljude i Isto tako, e, sada im uništavamo brodove jer nekada su e, mi smo ispasili ljude, ovi bi e, krijumčari ponovno uzeli brod i opet ponovno pomogli. Oni su zato koristili puno ribarskih, drvenih ribarskih brodica. I znate kako su sve te brodice dolazile i i bilo je puno brodolomaca koji su stizali u Lampeduzu. I zbog toga se i krenulo s operacijom Sofije. Što se pak tiče krijumčarenja nafte, ono što ja sada mogu napraviti je jednostavno prikupiti informacije. E, na koji način to radimo? Pogledamo e, e, s jedne strane kod trgovačkih plovila, e, da li su oni zapravo e, pod e, lažnom zastavom, dakle da li plove pod nekom zastavom isključivo iz koristi. I isto tako imamo i integrirani satelitski sustav koji nam daje informacije o svim brodicama koje plove iznad određene tonaže. I kada mi vidimo da oni taj sustav e, na svom brodu isključe nekoliko dana i onda ih ponovno nađemo u libijskim vodama, onda vidimo da se radi o krijumčarima. Također smo ustanovili da e, do tog krijumčarenja dolazi uglavnom iz pravca blizu Tripolija prema Hardbanku u Malti gdje se puno toga radi legitimno, ali i ponešto nezakonito. I e, tako primjerice vidi se kako smo slikali dronom da se nafta prekrcava iz jednog trgovačkog broda na drugi. Tu su dakle, vidi da je dron važan. I tako e, ta odlazeći tako preko tog dijela Hardbank na Malti jednostavno poslije nafta ide u sve evropske zemlje. U osnovi e, nafta ide iz Libije na istok Malte i od tamo e, svugdje u eu uniju. E, mi smo ti koji kada sumnjamo na neki brod idemo i kontroliramo ga. A imamo dakle neke informacije prema listi Ujedinjenih naroda, ali tek kad dođemo na taj e, brod onda možemo kontrolirati to, a, a jako je važno također da libijske vlasti e, uhite taj e, brod. Mi za sada nemamo dozvolu da to napravimo. Vrlo je važno iz onoga što mi radimo, s informacijama koje mi e, raspoložemo, da obavijestimo zemlju u koje ta plovilo ide, u koje taj brod plovi, da oni mogu intervenirati. E, što se tiče dakle libijske priobalne straže, oni su počeli dakle, spašavati ljude i tu smo ustanovili da se za 80% smanjio e, broj e, trgovaca ljudima. S jedne strane oni su e, spriječili da se krijumčari na svojim brodovima više aktiviraju. Jer nekada su ljudi plaćali unaprijed. A sada, kada se kreće iz Libije, vlasnici brodova koji krijumčare ljude plaćaju tek e, kada dođu u Europu. A isto tako, budući da ljudi znaju da će ih velikim dijelom je vrlo vjerojatno da će ih presresti Libijska obalna straža, manje su motivirani da krenu iz Libije. E, zato trebamo dakle i obučavati Libijsku obalu stražu, ali moramo stalno promatrati i kontrolirati što Libijci rade kako bismo znali poštujući međunarodne zakone. E, ono što moram također reći da obuku vodimo sa UNHCR-om i sa Frontexom kao i sa nekim nevladinim udrugama. Dakle, bavi se e, pitanjem e, zaštite ljudskih prava, pa zatim rodnim pitanjima. Postoje ljudi koji su stručnjaci upravo zato. Od kada to radimo, u libijskoj mornarici i i u dakle priobalnoj straži i od kako smo mi počeli ih osještavati o rodnim pitanjima, oni su zaposlili i žene u Libijskoj mornarici i u Libijskoj obalnoj straži. Isto tako, većina država članica traži da mi odemo u Libiju, međutim, za to trebamo odobrenje, rezolucije Ujedinjenih naroda, ali da do toga dođe, potrebno je da NATO pristane libijska vlada. A sada dosta ovisimo o e, nekim državama članicama Vijeća sigurnosti. E, vjerojatno ćemo u Libiju moći doći tek nakon što se u Libiji održe izbori i kada tamo budu imali stabilniju vladu. Dok toga ne bude, nećemo moći to napraviti. Ali Libije, e, operacija Sofija je sada sigurnosna operacija e, cijele Europske unije na sredozemlju. Mi ne samo da što štitimo e, ljude i ljudske živote, već jako informiramo. Informiramo države članice. Na primjer, e, ako neki teroristi potencijalno mogu doći morskim putem u države Europske unije. Mi smo tu da štitimo Europsku uniju od različitih vrsta krijumčarenja također. Hvala vam lijepo. Ja sam također postavila jedno pitanje o nastavnim aktivnostima vezano uz pilot projekt. Ako želite izniti neke komentare. Što se tiče pilot projekta, u studenom ćemo predstaviti rezultate. No vjerujem da su rezultati pozitivni i vidljivi, te da to može biti dio budućih aktivnosti, e, kao i civilna komponenta, te agencije za unutarnje poslove. Mislim da je jasno da trebamo surađivati i nema smisla da se izolira vojna od civilne komponente. Rad i suradnja među agencijama jest zapravo naš put za budućnost. Hvala. Hvala. E, doista mi je drago što ste rekli da sam vas trebala pitati kakva je uloga žena u takvim situacijama. Pa pomalo se zbog toga stidim, ali sam i zahvalna što ste to spomenuli. Drago mi je e, da se i o tome govori kada je riječ o regrutiranju u Mornarici i obalnoj straži. Mislim da, da ima mnogo aspekata koji su relevantni za tu situaciju. Također e, je dobro da ste spomenuli uspjehe koji su postignuti u vašem radu da se radilo na migracijama, pa na krijumčarenju, u svakom slučaju mi smo vam izuzetno zahvalni na današnjem dolasku i radujemo se nastavku suradnje između ovoga pododbora i vaše operacije. Mnogo vam hvala još jedanput i ostat ćemo u kontaktu. Slobodno nas dođete posjetiti kada god želite. So, briefly Kolege, samo ukratko započet ćemo s raspravom o sljedećoj točki dnevnog reda u 16 sati. Još čekamo da kolege koji će držati izlaganje dođu u dvoranu, e, tako da ćemo napraviti kratku stanku, ali molim vas da se vratite na vrijeme. Hvala. Good afternoon. And, uh, again... Lijepi pozdrav na ovaj drugi dio sastanka našega pododbora danas poslije podne. Ovdje ćemo govoriti o razminiranju i integriranom pristupu Europske unije razminiranju. Održat ćemo razmjenu gledišta na kojoj sudjeluje Frank Meusen e, koji je službenik za politiku konvencionalno oružje i razoružanje. Zatim Fotini Antonopol, voditelj programa zadužen za razminiranje u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini. Brigadir Franz Löšnik, zapovjednik zajedničkih vojnih poslova u timu za razminiranje pri operaciji Altea snaga Europske unije u BiH. Zatim Juan Carlos Ruan, koji je direktor Odjela za potporu provedbi konvencije o zabrani protupješačkih mina iz Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje u Ženevi. I na kraju ali ne najmanje važna, govorit će Jane Cocking, glavna direktorica savjetodavne skupine za mine. Uh, Jedan od razloga zbog uh, kojeg smo se odlučili na ovaj poslijepodnevni sastanak jest da se da veća vidljivost uh, aktivnostima razminiranja u Europi. Nažalost, to je jedna tema koja se ponavlja o 30. rujna prije samo nekoliko dana troje djece je poginulo i jedno je ranjeno u istočnoj Ukrajini blizu e, granice, linije razgraničenja. To nas podsjeća na velike humanitarne i sigurnosne izazove koje predstavljaju mine i druge eksplozivni uređaji i to još uvijek dan danas. E, drage kolege, e, naši govornici su tu kako bismo razgovarali o ovoj ključnoj temi. Drago mi je da imamo tako uvažene govornike na našem panelu. Rado ću poslušati što nam imate za reći o globalnom stanju e, Dakle, razminiranje uključujući i Mine Free 2030. Europska unija je treći najveći donator i mislim da je važno da naglasimo i tu činjenicu, kao i činjenicu da Europska unija podupire aktivnosti razminiranja te to dopunjava aktivnost Europske unije u jednom širem kontekstu. Prije nego što dam riječ gospodinu Mösenu, Htjela bih e, samo spomenuti da imamo i ovu brošuru o pomoći Europske unije u aktivnostima razminiranja diljem svijeta. E, postoje primjerci na engleskom, francuskom i španjolskom na ulazu u dvoranu, tako da se možete slobodno poslužiti. Ovo je bio barem djelomični uvod u vaše izlaganje. Izvolite, gospodine Mojsen. Hvala predsjedateljice. Ja bih želio zahvaliti pod odboru SEDE e na pozivu na ovu razmjenu mišljenja o ulozi Europske unije u aktivnostima razminiranja. Posebni e, izaslanik za zabranu proliferacije i razoružanje, gospodin Jacek Bilica, nažalost nije mogao nazočiti budući da se nalazi u Njujorku gdje sudjeluje u radu prvog odbora Opće skupštine UN-a. Europska unija i države članice već dugo podupiru aktivnosti razminiranja i to u e, svim e, zemljama gdje postoje mine diljem svijeta. Kao što je rekla predsjedateljica, Evropska unija je treći donator. U svih 28 država članica su stranke konvencije o zabrani mina, tako da je Evropska unija jedan od vodećih podupiratelja e, provedbe i univerzalne primjene ove konvencije. Pomoć e, koju Europska unija pruža u aktivnostima razminiranja obuhvaća dakle razminiranje, ustupljeno zemljište, e, uništavanje zaliha, pomoć žrtvama, edukacija o rizicima, zagovaranje izgradnje kapaciteta, istraživanje i razvoj e, u području inovativne opreme za razminiranje. Inače tu govorimo o nekoliko različitih disciplina. Imamo sigurnosne aspekte, zatim e, humanitarnu pomoć, napore u području stabilizacije u regijama gdje je nekada bio sukob, zatim razvoj kako mine više ne bi predstavljale rizik e, za ljude. E, dakle, ako znaju gdje se mine nalaze, onda mogu biti sačuvati tih područja, ali to isto tako utječe i na druge društveno-socijalne parametre kao što su turizam i dostupnost poljoprivrednog zemljišta. Iz tog razloga mine imaju vrlo negativne društveno-ekonomske posljedice. Isto tako su tu i žrtve mina, to su ljudi koji su dakle osobe s invaliditetom i zahtijevaju posebnu skrb cijeloga života. Između 2002. i 2008. godine Europska unija je imala namjenski instrument za financiranje aktivnosti razminiranja Međutim, u kontekstu različitih aspekata i dimenzija koje sam vam ranije objasnio, 2008. godine komisija je odlučila ugraditi aktivnosti razminiranja u nekoliko tematskih i geografskih instrumenata. To e, podrazumijeva decentralizaciju i veću fleksibilnost, ali isto tako i povećanje sredstava koja se izdvajaju za aktivnosti razminiranja Međutim, negativna strana toga jest da se gubi vidljivost, strateško vodstvo i vlasništvo, pa i u institucijama Europske unije. Ta situacija se jasno vidjela iz parlamentarnog pitanja jednog od vaših kolega prošle godine, to je zašto Europska unija ne podržava aktivnosti razminiranja, zapravo drugi po redu donator u svijetu. E, dakle, Europska unija mnogo izdvaja za razminiranje, ali postoje problemi s vidljivošću i zato pozdravljamo održavanje ove konferencije. Kako bismo povećali vidljivost, e, izradili smo ovu brošuru koja daje opći pregled svih e, financijskih instrumenata Europske unije i svih aktivnosti koje Europska unija poduzela u razdoblju od 2002. do 2016. godine, od 2012. do 2016. godine. U tom razdoblju je Europska unija financirala aktivnosti razminiranja u 33 e, zemlje u svijetu, na gotovo svim kontinentima, i to u vrijednosti od gotovo 300 milijuna eura. Ta je pomoć e, provedena kroz nekoliko različitih partnerskih aranžmana i bila je prilagođena potrebama pojedinih zemalja korisnica. Kada govorimo o Europskoj uniji, u ovom kontekstu govorim o institucijama Europske unije, a ne o državama članicama koji su također značajni donatori za aktivnosti razminiranja. Na ovom slajdu možete vidjeti koje su zemlje bile glavni korisnici e, tih aktivnosti. E, ovo se odnosi samo na zemlje izvan Europske unije. Hrvatska, država članica, koja je jedna od deset zemalja s najviše mina u svijetu, dobila je 84 milijuna eura, odnosno 28% ukupne pomoći Europske unije za aktivnosti razminiranja. Razminiranje se u Hrvatskoj financira kroz različite instrumente, a to su, a najvažniji su opća uprava agrije opća uprava e, za regionalnu, e, regionalnu pomoć. Ti instrumenti mogu se koristiti samo za razminiranje unutar Europske unije, tako da to ne znači da se oduzimaju sredstva potrebna za aktivnosti razminiranja izvan Europske unije. Europska unija surađuje sa brojnim provedbenim partnerima. Na slajdu možete vidjeti koji su najvažniji. Drago mi je da su ovdje predstavnici e, dvaju partnera e, na današnjem panelu. Nacionalno vlasništvo je preduvjet za učinkovito razminiranje a zapravo je najbolje imati jedan sveobuhvatni, ažurirani i e, i ažurirani akcijski plan za razminiranje ili pak strategiju. Taj plan se izrađuje e, u suradnji sa donatorima, civilnim društvom, provedbenim agencijama, a cilj je pomoći koordinaciju napora u razminiravanju te maksimizirati učinak naših aktivnosti. Nacionalno vlasništvo također podrazumijeva znanje i kapacitete, pa i u tom smislu donatori imaju važnu ulogu u tome da pomognu zemljama korisnicama sredstava u izgradnji nacionalnih kapaciteta. Na ovom slajdu možete vidjeti e, koji su glavni provedbeni partneri. Primjerice UNDP je provodio 20% financijske potpore Europske unije za aktivnosti razminiranja u razdoblju od 2012. do 2016. godine i nije slučajno da se UNDP i UNMAS nalaze na prvom i drugom mjestu kao provedbeni partneri. Sve zemlje u kojima je snažno prisustvo Ujedinjenih naroda. Dakle, u svim tim zemljama se e, sklapa partnerstvo sa agencijama UN-a. UNMA su zemljama gdje ima više problema sa sukobima, a e, zemlje koje su ušle u drugu fazu imaju češće prisutni UNDP. Zatim e, sljedeći instrument je instrument za potporu stabilnosti i miru. E, to je dakle najvažniji instrument za financijsku potporu razminiranju. To je instrument koji je zamišljen kao brz i fleksibilan odgovor na sukobe i krize diljem svijeta. E, kada je riječ o minama, Dakle, e, razminiranje mora biti sastavni dio nacionalnog razvojnog plana i dakle u tom slučaju se može financirati iz geografskih instrumenata kao što su DCI i EDF e, u nadležnosti opće uprave DEVKO ili pak ENI i IPA u nadležnosti opće uprave NIR. Postoje i regionalne zaklade poput Madada ili pak e, fonda za Sahel koji se mogu koristiti kao potpora aktivnostima razminiranja. U slučaju e, da postoji humanitarna kriza stupa na scenu opća uprava EKO. Spomenuo sam interni instrument za Hrvatsku. E, Vijeće Europske unije također može usvojiti odluku u kojim se podržava E, provedba konvencije iz Otave. To se financira iz proračunskih sredstava za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, a jedinica za e, potporu provedbe konvencije provodi e, odluku vijeća, dakle u trenutnom, u ovom trenutku. Nadalje, tu su, tu, tu su isto tako i civilne i vojne misije E, zajedničke sigurnosne i obrambene politike koje također mogu biti uključene u aktivnosti razminiranja. Drago mi je da je ovdje prisutan i predstavnik EUFORA. Često nas pitaju e, na koji način pristupiti Europskoj uniji i zatražiti pomoć za razminiranje. Prvi korak je obratiti se e, delegaciji Europske unije u dotičnoj zemlji posebno u trećim zemljama, budući da delegacije imaju važnu ulogu u e, dodjeljivanju sredstava. One imaju kontakte sa vlastima, lokalnim dionicima i najbolje su plasirane, pozicionirane kako bi e, dakle uspostavile kontakt e, sa i preporučile financijski instrument Europske unije koji je najprimjereniji. Drago nam je da, je tu također, da su tu kolege iz EUD-a iz Sarajeva. U ovoj brošuri se također mogu vidjeti različiti instrumenti Europske unije koji se koriste za aktivnosti razminiranja. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, e, proračuna od 2021. do 2028. E, dakle, postavlja se pitanje e, koji će se prostor dati aktivnostima razminiranja u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira. Zatim imamo još jedno važno pitanje. Imamo strategiju i smjernice Europske unije za razminiranje, no njih bi trebalo ažurirati budući da su donesene 2008. godine. Možda bismo to mogli povezati sa e, konferencijom u Otavi naime, konferenciji u Oslu e, sljedeće godine e, gdje će se raditi na reviziji konvencije iz Otave. Donijet će se jedan akcijski plan za sljedećih pet godina. Zatim e, tu je i 2025. na prošloj konferenciji za reviziju konvencije u Maputu države članice su se obvezale da će donijeti putokaz za razminiranje do 2025. godine. Norme ove konvencije su dosta snažne. Nedavno sam pročitao da su se Južna i Sjevera Koreja sporazumjele da će razminirati e, crtu razgraničenja između dvije Koreje. To su eh, bila najpoznatija minska polja eh, u svijetu koja su još operativna i ako se to postigne onda će se moći ići prema potpunom eh, razminiranju u svijetu. Zatim imamo isto tako i improvizirane eksplozivne uređaje, improvizirane mine u Iraku, Libiji i Siriji. U unazad tri godine broj žrtava je u porastu ponovno. E, činjenica da e, se povećava broj improviziranih mina zapravo govori o tome da je vrlo teško doći do industrijskih proizvedenih protupješačkih mina, tako da terorističke skupine moraju izrađivati vlastite mine, budući da je vrlo teško doći do ovih e, mina koje su industrijski proizvedene. Kao što svi znamo, multilateralni poredak i svjetski poredak utemeljen na pravilima je pod velikim pritiskom. Konvencija iz Otove je uistinu dobar primjer multilateralne suradnje u kontroli oružja. 163 zemlje su zabranile mine. Ta norma je toliko snažna da zemlje koje nisu stranke konvencije također ispunjavaju odredbe konvencije. Međutim, e, na obzoru su neki novi izazovi. Europska unija bi se trebala pobrinuti da se zadrži važnost tog multilateralnog instrumenta. Naime, problem mina je problem kojemu se nazire kraj i mislim da o tome trebamo voditi računa i ovime sam završio svoje izlaganje. Hvala vam lijepa, hvala što ste pocrtali zaista ovaj predani rad eh, koji radi i izvršava Europska unija, ali isto tako naglašavajući i osvjetljavajući sve one stvari koje mi moramo sagledati s naše strane sada, želim preti riječ našem eh, drugom govorniku, već spomenutom gospodinu Lešniku koji će predstaviti operaciju Altea u Bosni i Hercegovini. Izvolite. Ja bih eh, želio predati riječ eh, Fontiniju Antonopolu, kako smo podijelili ovu našu prezentaciju u dva dijela. Izvolite. Oprosti što nisam, eto i vas predstavila na prvom mjestu. Mi smo ovu prezentaciju zajedno pripremili. Što ona gospođo predsjedavateljice. Ja sam danas e, pozvana zajedno sa brigadirom Francom Lešnikom kako bih vam predstavila e, rad e, dakle Europske unije i našeg izaslanstva te isto tako UFOR koji se bavi pitanjima upravo razminiranja, upravo kroz korištenje trima različitim dakle instrumenata vanjskog djelovanja i to komplementarne naravne a u Bosni i Hercegovini od 2016. godine se ovo sve skupa odvija. Prva dva slajda možda njih nije jednostavno pročitati, želimo ilustrirati E, koliko je učinkovita zapravo u isto tako i davanje potpore svim onima koji su žrtve e, mina, a prije svega e, s obzirom na dva cilja. Prva instrument jest stvoriti jedno sigurno okruženje, ovo pak postižemo kroz i dakle, instrument za pristupnu pomoć time što zapravo podupiremo lokalne snage kako bi oni povećali svoje kapacitete i kroz klasične operacije razminiranja, e, kroz instrument e, koji isto tako omogućuje ovakvo djelovanje. Također mi smo potpuno ti koji e, se tiče instrumenta za stabilnost i mir, a isto tako i kroz operaciju Eufor Altea. Druga politički cilj je izgradnja kapaciteta same partnerske države, a vezano uz e, dakle, održivi gospodarski razvoj. E, kroz instrument presjetne pomoći e, upravo za razminiranje, za obrazovanje u slučaju smanjenja rizika od mina i iznenadit će se koliko općina e, želi sufinancirati upravo razminiranje u Bosni i Hercegovini s obzirom da to ima izuzetan pozitivan učinak koji je trenutačno vidljiv i na samom terenu. Međutim, razminiranje omogućuje isto tako i E, ispunjavanje uvjeta i preduvjeta za vele, velike infrastrukturne projekte. Postoje mnoštvo dostignuća i isto tako kvantificiranje ovih rezultata koje nismo pripremili jer nismo vas htjeli opteretiti ovim dugačkim popisom naših e, svih e, dakle, postignuća. Evo pozivam, vas, kaže predsjedavateljica, da to učinite. Ono što bismo htjeli podijeliti s vama kao informaciju a isto tako i vaš pododbor koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu upravo ove godine i imali ste na licu mjesta mogućnost razmjenjivati iskustvo sa stručnjacima u području razminiranja, te isto tako i e, predstavnike udruga koje su zastupaju žrtve mina, te isto tako nacionalnih vlasti, a isto tako i sudjelovati u velikom prikazu, dakle sami operativne moći e, talijanskog bataljuna. Europska unija davala je podu e, akcije podopiranja od 2016. godine u području razminiranja. EUFOR također e, je tugo već na ovom području, međutim aktivna suradnja u suradnji na području razminiranja započela prije tri godine sa zajedničkim ciljem da se podupru, dakle u razminiranju, ali isto tako osiguranje e, cjelokupnog obuhvata teritorija kad je riječ o razminiranju. 2016. godine prvi rezultati e, pilot projekta koje je financirala Europska unija kad je riječ o čišćenju terena indicirano je da zapravo upravo je to e, primjenjivo u e, samoj državi, te isto tako ima smisla to ponoviti i na jednom širem području. Upravo koncept e, ovoga čišćenja jest jedna troškovno učinkovita dakle, mjera koja se primjenjuje u mnogim zemljama. Podupreju UN, te isto tako i Ženevski centar za razminiranje, humanitarno razminiranje. Što se tiče samog koncepta i kako bismo imali e, apsolutno dobre rezultate, e, upravo nismo imali dovoljno, e, dovoljno područja kojim bismo kvantitativno to dokazali. Jedan od problema s kojima se mi kao Europska unija suočili tijekom implementacije samih projekata od 2012. godine i u nastavnom e, tijelu jeste da naši partneri e, su dobili samo na područja za čišćenje koje zapravo nisu bile pod minama ili sama informacija o minama je bila potpuno kriva. To je bilo rasipanje postojećih resursa, a isto tako je povećala upravo trošak razminiranja po jedinici. A što se tiče učinkovitosti i povećavanja samih mm, prezentacije našim financijerima u EU e, državama jest vrijednost koja se dobiva za novac. Treba dakle izaći iz zadanih okvira i treba promovirati suradnju EUFORA kako bi se analizirali sami problemi te identificirali moguća rješenja upravo sa nacionalnim partnerima na lokalnoj razini. No sve dok smo mi eto kroz strateške i pilotske projekte i kroz širenje ovih krajnjih rokova i kada smo tražili rješenja koje su troškovno učinkovita, svakog dana u Bosni i Hercegovine nevini ljudi e, su ili ozlijeđeni ili su čak e, pogibali. Ovo je statistika, evo ovako stvari izgledaju kada jedan traktor uđe u Minsko polje gdje zapravo obilježeno Minsko polje i Neobilježeno područje također je moguće, međutim ovo je bila upravo nesreća koja se dogodila u rujnu prošle godine. Dvije osobe su poginule na licu mjesta. U posljednjih devet godina, a to se poklapa i sa strategijom za razminiranje koje je Bosna i Hercegovina usvojila 2009. godine E, imali smo 132 žrtve, od čega 53 smrtna slučaja. Najpogođenije područje su oni koji su blizi šumskim područjima ili e, nekultivirana zemljišta upravo zbog mina. Problem je i povratnika koji su na neki način e, nesigurni sve do današnjih dana. Kada se približa zima, ljudi bi odlazili u šume e, usprko svim upozorenjima koje se tamo nalaze. Zapravo je dojemljivo da 20 godina nakon završetka konflikta usred Europe, Bosna i Hercegovina još uvijek je jedna od najkontaminiranijih država kad je riječ o protupješačkim minama. Najveća područja u zone zoni između samih entiteta Federacije i Republike Srpske, ali isto tako i uz granicu sa Hrvatskom, te isto tako na e, samim obalama rijeke Save. Postoje neregistrirana područja, nepoznata područja koje isto tako u 2013. godini kad smo imali poplavu i kada su nestale oznake samih obilježja. A isto tako e, bosanski e, vlasti su imali poteškoće da se pridržavaju svojih planova, te isto tako pridržavanje konvencije. U posljednjih devet godina samo 50% plana je ostvareno, osim činjenice da denatori i dalje e, daju svoje donacije u ovom sektoru, a isto tako kad je riječ e, o uobičajenim e, svojim davanjima. Međutim, ovaj e, bataljun za razminiranje koji je pod nadležnošću Bosanske armije doprinio je upravo do ovih, ovog lošeg rezultata od 50% usprkos tome što je i ova bojena mogla imati bolje rezultate. Gospodin Lešnik će pokazati zbog čega još uvijek imamo o, jedan veliki izazov i zbog čega je taj izazov toliko težak, kakva je suradnja između evo izaslanstva kad je riječ o hitnim e, pomoćima, kad je riječ o instrumentima za m, dakle, doprinos stabilnosti i miru, a isto tako kad je riječ o svim nastojanjima u području razminiranja u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo predsjedavateljice, štovani zastupnici, dame i gospodo. Ja bih želio nastaviti i zapravo ući u same glavne razloge zbog sporog kretanja razminiranja Bosne i Hercegovine. Vidimo da, da postoji potreba za strategijom koja mora biti u skladu sa operativnim planom, a isto tako i u skladu sa Otomanskom konvencijom i svim obavezama koje se s tim u preuzeti. Mislimo da je to vrlo relevantno jer Bosna i Hercegovina nije uspjela ostvariti ovaj cilj do 2019. godine koji je zacrtan. Ali isto tako smo identificirali da postoje neke slabosti unutar samog upravljanja i isto tako i u standardnim procedurama koje su trenutno na snazi. S obzirom da je moguće da jasno e, kvalitativno kontraktire e, dakle prekontrolirati same e, područja, međutim kvaliteta upravljanja mora prema našem mišljenju biti iznova promišljen. Neki standardizirane procedure još uvijek nedostaju ili ako se su na snazi onda zapravo ne ocrtavaju sve ono što smo imali u prošlosti kao pouku i samih operacija na licu mjesta. Sve ovo skupa mora hm, se usvojiti e, na jedan višestruki način, jer upravo e, način kako se sada upravlja imamo listu prioriteta, tisuću prioriteta, dakle i to prioriteta broj 1, što sve skupa čini očigledom da upravo ovako ogromnih prioriteta e, stupnja 1 ne dozvoljava da operacionaliziramo same ciljeve održivog razvoja, a isto tako i moramo se fokusirati u samom pristupu. Prije samog analize ovih e, upravljačkih sustava sve skupa mora se poboljšati prije svega kada je riječ e, o informacijama, isto tako o informiranju koji se nisu dogodili. Osim toga, kao što je kolegica spomenula, identificirali smo da svi oni podaci koji su u sustavu i na temelju čega sve skupa e, je bazirano kod razminiranja u Bosni i Hercegovini u velikom broju segmenata i u mnogo e, sumnjivih područja nisu odraz stvarnog stanja na terenu, a što zapravo dovodi do dodatnih e, dakle, usmjeravanja naših snaga u taj dio. Izuzetno kompleksna administrativna struktura bosanske e, i hercegovačke države reflektira se isto tako i svih onih e, upravnih tijela te svih onih i sudionika koji su aktivni u području razminiranja u Bosni. Ovaj E, plan će vam pokazati koliko je sve skupa složeno, vidite koliko aktera tu sudjeluje, a isto tako počevši od humanitog razminiranja imate državne, e, isto tako imate AOS, imate e, nevladine organizacije, imate bilateralne donacije i projekte imate 26 aktere koji su aktivni u području na licu mjesta, ali ono što nemamo jest jedan strateški pristup kad je riječ o razminiranju na licu mjesta kako EUFOR može doprinijeti e, samom razminiranju Bosne i Hercegovine. E, preuzeli smo mandat AFS-a i isto tako od samog početka nakon kraja rata e, razminiranje isto tako je bilo pod potporom UN Maka, a isto tako je stvoren jedan vrlo snažna suradnja sa međunarodnom zajednicom u samoj zemlji kao i sa nacionalnim vlastima. Kroz niz godina samo razminiranje i e, zapravo se izuzetno dobro razvijalo ovo područje, a isto tako i sa znatnim povećanjem u kapacitetima. Kao primjer možemo navesti e, ustanovljena je komisija za razminiranje e, centar Ujedinih naroda, transferiranje u niže sektore, zakon o razminiranju i isto tako implementirana akcijska strategija, ali isto tako 2009. je obnovljen je ovaj sam zakon, sve su to dobre napravi, sve to podupirao i EUFOR. Međutim, s obzirom da su nacionalni kapaciteti rasli, e, EUFOR-ova uloga se smanjivala, u, imali smo 45 osoba, u našem sa sada 11 osoba. Struktura EUFORA se prilagođavala samoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ono što EFOR još dan danas čini, a to je da se podupire sa izgradnjom kapaciteta, isto tako kad je reč o bojni koja se bavi razminiranjem, davanjem isto tako i sredstva i opreme, ali isto tako i nadzire samog ove bojne za razminiranje, e, dakle provodeći nadzor i davajući savjete, prosljeđujući informacije svih onih u zapovjednoj strukturi. EU izaslanstvo EUFOR isto tako daje potporu kad je reč o savjetima i tehničkim informacijama koje je To je nešto što ćemo i dalje nastaviti kada dođemo do implementacije samih projekata koje e, je spomenula moja kolegica. Ja Pretpostavljam da ste svi vi upoznati sa svim onim glavnim segmentima projekt koje zapravo ide pod instrument ICSP za doprinos stabilnosti i maru i isto tako treba sagledati ukupnu situaciju kako bi se identificirali svi ovi nedostaci koje sam napomenuo na početku svoje prezentacije. A isto tako očekujemo da će projekt e, ostvariti samo e, dakle smanjenje e, ugroženih područja sa 1000, 1050 kilometara na oko 800 km. Očekujemo isto tako da će projektne lokacije biti smanjene sa 8000 mikrolokacija na oko 600 e, dakle većih projekata koje će onda biti samo polovica one prvog prioriteti koje imamo na godišnjoj razini i to je zaista jedan veliki doprinos. Također imat ćemo i novu bazu podataka koje ćemo e, ustrojiti, a to je UNTB kao naš e, ugovorni partner, te isto tako jedan novi sustav prioriteta koje ćemo postaviti. EUFOR i naš angažman bit će upravo u segmentu da budemo isto tako upravljačkom odbora koje je ujedno i strateško tijelo za donošenje cijelog projekta, a isto tako gdje je zastupljena i EU zaslanstvo koje će nadzirati aktivnosti i davati informacije izaslanstvu Europske unije te isto tako misiji EU kako bi se odluke mogle donositi i kako bi se kontakti ostvarili na svim razinama ovog projekta. Dakle, mi bismo željeli s naše strane naglasiti i podcrtati da upravo posljednje tri godine, kao što je i ranije istaknuto, uspjeli smo zaista vrlo uspješno integrirati tri različite e, tri modela za financiranje dakle u vrlo kompleksnom području kad je riječ o razminiranju i nadamo se da ćemo ujedno moći dati i naš doprinos kako bi Bosna i Hercegovina postala e, bliža onim dakle ciljevima koji su zacrtani u Otavskoj konvenciji, a tako da u konačnici do 2025. bude područje bez mina. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom vrlo preciznim izlaganju i prikazu situacije s kojom ste suočeni upravo u Bosni i Hercegovini. Prije no što pređemo dalje, ja do naših dvojce govornika i to kada pogledamo ovu ulogu koja je zaista odrađena kad je reč o razminiranju, jedan od kolega je kazao da mora točno u pet sati napustiti naš čefri ako želiš ti uzeti riječ i postaviti pitanje. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Evo, cijenim ovu prigodu i priliku isto tako, to je zaista glazba za nas uši, za sve ono našim e, izlagateljima iz troje koji su govorili u ovom dijelu. Zaista sam ponosan na Temelju ove činjenice ja sam bio u Europskoj komisiji 1990. godina i isto tako kada smo imali ovaj instrumentari koji smo stvarili, to je bio ujedno i najveći donator u području razminiranja i kad je riječ o žrtvama e, mina. Mi smo bili ujedno i glavni pokretači, a sve to skupa je dovelo do konferencije Oltej do 1999. godine i tada sam postao zastupnik u Europskom parlamentu. Zaista me u kontinuitetu zaista interesira ovo područje razminiranja integriranog pristupa Europske unije. Ja sam bio i izvjestitelj 2011. godine u području i sad je možda konačno vrijeme da eto još jednom imamo jedan novi prikaz i isto tako unos u sustav e, vrijednosti. Ono što je ipak e, deprimirajuće, mnogo stvari koje čujemo danas e, su upravo one stvari o kojima smo mi prozborili prije 20 godina. Tada se sjećam da smo kazali da bi ovo trebao biti e, jedan problem koji ćemo posvetiti i resurse, svijet je opredeljen, trebali bismo u roku 10 godina riješiti svoje probleme. Dakle, to je bilo 90. godina prošlog stoljeća, a sada kada pogledamo sve ono što se evo, ipak je i tu iznesen neki kraj, dakle i nadajmo se da će to konačno biti privedeno kraju. Postoje čitav niz poteškoća s koje ste vi naznačili, na prvom mjestu, naravno, e, u prošlosti smo bili jako e, dobri kada smo bili u samohvalama i kada smo kazali da kada kažemo mi, onda to zapadne demokratski svijet, e, da smo najveći donatori koji su željeli ukloniti ovaj problem, a isto tako u većem dijelu sada sami, dakle svi oni koji sudjeluju u terorističkim akcijama, isto tako i koji rabe ovaj sustav i koji ne brinu za ljudske živote. Stoga mislim da moramo biti potpuno jasni, a isto tako jasni kad je riječ o dakle glavnom donatoru u području razminiranja, to je SAD, a komisija je odmah uz bok SAD-u kad je riječ o razminiranju u svijetu. Humanitarno razminiranje Potrebno je dakle 100% sigurnost ili gotovo 100% sigurnost, dakle maksimum koji možete ostvariti. Ono što ste vi istaknuli da ste zaista mnogo vremena i resursa koristili za čišćenje područja gdje uopće nema mina ili gdje postoji samo percepcija da postoji opasnost od mina. To je kroz čitavo niz godina bio najveći problem. Investirali smo u tehnologiju, tražili smo uvijek taj na neki način čarobni e, pristup da identificiramo da li postoji ili ne postoji problem u nekom području, da ili ne. Stoga čini se da se i to nastavlja. I još nešto, mnoge države, ja vi govorite o Bosni. Prije svega u Bosni nisu učinili dovoljno da sami sebi pomognu, a mi smo se tada brinuli zašto nije više e, vojnih djelatnika koji su uključeni, zašto se ne obučavaju kako bi mogli izvršavati još više aktivnosti u području razminiranja. Drago mi je da imamo sad taj bataljun, tu bojnu u Bosni, međutim naravno da čujemo i s druge strane i to je točno da i e, vojno razminiranje drugačije po svom karakteru od humanitarnog razminiranja, jer e, vojno razminiranje je jedan rizik koji se može tolerirati. Međutim, kod humanitarnog i u mirnodopska vremena možete imati različite postavke koje i dakle zahtjeve prema e, vojsci. A naravno humanitarno razminiranje, e, svi oni koji se bavi razminiranjem su nekadašnji vojni djelatnici. Mislim da je tu samo pomoć e, od velike važnosti, a isto tako i resursi. Vi ste spominjali tu upravo i taj pojam i drago mi je vidjeti da se neke stvari odvijaju. Međutim, to je sigurno jedno područje i mnogo drugih područja u kojima treba djelovati. Još nešto kad je riječ o pitanje koordinacije samih resursa, idealno bi bilo sigurno da se i Ujedine narodni MAC, Mine Action Center, ili je to nešto što je e, zaista bilo upečatljivo prije nekoliko godina i drago mi je vidjeti da je to još uvijek pojam i da to je pojam i da ta organizacija ima svoju upečatljivost. Kada je riječ e, o ovom depresivnom segmentu, a to je da se nalazimo u 2018. godini, ali čini se da imamo dobar napredak i kada pogledamo što će se dogoditi do 2025. godine, ovaj vremenski horizont koji je pred nama, to je svega nekoliko godine, ako će se ovaj cilj zaista ostvariti, onda moramo usmjeriti i naše resurse i usmjeriti ih na bolji način i Svakako da i vojne jedinice se bolje koriste kad je riječ o problemu razminiranja. Hvala lijepo i bit ću vam zahvalen ukoliko biste nam mogli i ovu vašu prezentaciju podijeliti, odnosno ili uputiti je mailom ili našim e, predstavnicima u odboru kako bismo i ovu prezentaciju imali. Hvala lijepa, Jeffrey. I zaista Lijepo je vidjeti rezultate rada. Vidi se dakle što je postignuta radom u Bosni i Hercegovini. A sada ću dati riječ sljedećim e, dvijema, dvoma govornicima, a nakon toga ću e, prije kraja ovog saslušanja dati riječ drugim zastupnicima. A sada ću vam predstaviti ravnatelja E, za e, odjela za potporu Otavske konvencije. Hvala lijepa, zaista mi je jako drago da mogu biti danas sa vama, da vas e, mogu pozdraviti. Jako mi je drago da su tu i ljudi koji su 90. godina se ovim temom bavili. To je zaista važno. Razgovarali smo i tada o vrlo sličnim stvarima. U međuvremenu neke su se stvari promijenile. E, način na koji sada radimo, na koji ispitujemo i pristupamo minama se promijenio. Međutim, točno je da postoje neki problemi do dan danas. Zovem se Hankarlo Ruan i ja sam ravnatelj e, odjela za potporu Otavske konvencije. Prije toga sam radio za organizaciji, um, organizaciji američkih država u Washingtonu i bio sam nadležan između ostalog za zemlje središnje i i e, Južne Amerike. A radio sam također u Ženevi e, sa e, odjelom za razminiranje. Dakle, kako to sve skupa izgleda, mi e, sada najviše damo potpore Afganistanu koja je sada u vrlo teškoj situaciji. Mi radimo na temelju dobrovoljnih doprinosa i to nam omogućuje da radimo, a isto tako eh, organiziramo sastanke, imamo godišnji neformalni sastanak kao i sastanak eh, strana, država strana potpisnica koji se održao svakih pet godina. Nakon sedmog eh, sastanka država potpisnica koji će se održati krajem godine, predsjedanje organizacijom preuzet će Norveška. Četvrta također E, će se održati također i revizijska konferencija koja će vidjeti e, da će sigurno doći do nekih promjena. Drago nam je da se odluke vijeća primjenjuju i da se podržava naša konvencija. Dakle, radi se na razminiranju i isto tako potpore žrtvama. To su tek neke ok aktivnosti i trajaće tri godine sve do listopada 2020. godine. Prije nekoliko tjedana smo u Bagdadu održali seminar za potporu žrtvama. Ovog tjedna održavamo konferenciju u Kampali u Gandhi, sljedećeg tjedna bit ćemo u Sarajevu, a nakon toga idemo u Dakar gdje ćemo se također baviti pitanjem razminiranja. E, mnogi od vas znaju kako je došlo do same konvencije, međutim dopustite mi da to naglasim u jednom času jer ova slika koju sada vidite vrlo e, dobro e, dobro objašnjava to. Sve skupa je zapravo dolazi iz minskih polja iz Kambođe. Mine su jednostavno oružje koje bez razlike jednostavno napada ljude koje dolaze i godinama nakon rata u mirovna e, u mirnodopsko doba. Dakle, Međunarodni crveni križ je također djelovao na terenu i radio na tome da se protupješačke mine zabrane u svijetu, što je konačno postignuto 1997. godine. Ova slika dobro opisuje to Jacques koji je tada bio e, kanadski predsjednik vlade, zatim tu je bio Kofi Annan, Cornelius odnosno Ruga koji je predsjedao Međunarodnim crvenim križom kao i jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir. Dakle, e, svi su oni radili na tome i konvencija je konačno prošla 1997. godine. S obzirom na kratko vrijeme koje je bilo e, koje je trebalo da se zapravo započne i realizira taj povijesni proces, otavski proces. Ja sam u Ženevi i vidim da se na tome radi svaki dan, ali to je pridonjelo e, da se stvori kovanica humanitarno razoružanje. I tu se uključilo i u tekst samog sporazuma da se treba dati potpora žrtvama, a to nije bilo lako postići. E, mi sada imamo stalno e, nove sporazume e, i u njima se također govori o potpori žrtvama recimo protiv određenih vrsta oružja, ali prvi puta dakle potpora žrtvama je u Otavskoj konvenciji. Žrtve imaju pravo da ih se E, da potpora jer oni su, imaju psihološke probleme, isključeni su često iz društva, a potrebno im je cijeli život također dati i liječničku pomoć. Često e, ne uspjeva se zapravo pomoći ljudima u tim državama jer zbog mina nema pristupa niti ulaganjima, niti mnogim drugim stvarima, a svi ovi problemi samo izazivaju velike troškove. Problem vezan za protupješačke mine jednako je prisutan kao kada je konvencija e, donesena 1997. godine. Dakle, velik broj žrtava e, može naletiti na nagazne mine, a ono što se pokušava napraviti jest da se obveže da se radi na zabrani mina, njihovom skladištenju i transferu protupješačkih mina. Radi se na, e, također na tome da se uništi samo rezerve takvog oružja i da se daje potpora žrtvama. E, sljedeće godine u ožujku obilježit ćemo 20 godina od stupanja na snagu same konvencije. Ta konvencija je bila jako, jako uspješna kao sporazum o razoružanju. 160 e, država potpisnica obvezalo se prihvatiti odredbe te konvencije i e, mnoge države e, potpisnice su više ih ne proizvode, a isto tako 150 tisuća takvih mina je uništeno i nikada ih se neće moći koristiti. Neće biti nezakonitog transfera protupješačkih mina, a 33 države nisu potpisnice ovog sporazuma, čak i one se pridržavaju zabranama koje stoje u konvenciji, često čiste minska polja i ne proizvode e, mine što samo pokazuje kako e, se loše gleda na takvo oružje. 31 e, od 60 zemalja koje su imale mine na svom teritoriju i je e, razminiralo cijelo područje. Na stotine kvadratnih metara tla tako je sada ponovno tlo gdje se može produktivno raditi ili graditi. I isto tako jako se radi na educiranju, e, osvješćivanju oko samih prijetnji i opasnosti. Zahvaljujući tome broj osoba koje je poginulo od protupjeških mina jako se dramatično smanjio od 90. godina. Isto tako daje se potpora žrtvama. Naročito se integrira potpora žrtvama u šire politike pojedinih država vezane za osobe s invaliditetom, za pitanja zdravstva, zapošljavanja i smanjenja siromaštva. Dakle, puno je toga napravljeno, ali možemo i samo i pretpostaviti da opasnost od protupjeških mina jest pod kontrolom, međutim, ne smijemo biti zasljepljeni našim uspjehom jer postoji stalan i sve prisutna opasnost da ne državni akteri koriste takve protupješačke mine. Prema tome treba raditi na univerzalnoj primjeni ove konvencije. I e, postalo je jasno da na tome svemu treba djelovati vrlo žurno. Evo ovdje prikazujem nekoliko zemlje, 33 države još nisu u okviru konvencije, a države e, potpisnice su se obvezale da će tražiti univerzalizaciju te konvencije. E, ipak sve više se ograničeno koriste protupješačke mine. Međutim, države koje nisu potpisale imaju na milijune protupješačkih mina. Vrlo bi bilo važno da 29 država koje su odgovorne za velik broj ljudi koji su preživjeli, da oni mogu dati potporu preživjelima. Dakle, da oni koji su preživjeli takve um, um, nezreće sa protuprešačkim minama se mogu uključiti u društvo. Što se tiče razminiranja, sve više ljudi je e, ipak mnogi su dakle bili žrtve tih mina, naročito onih koji nisu postavile državne e, strane i smatra se oko, da ima oko 8000 600 žrtava od kojih je 2% su djeca. To su dakle oni koji su registrirani e, prošli, posljednji puta kada je došla do registriranja. Ali 2014. godine 3300 ih je e, bilo e, dakle popisane kao žrtve takvih protupjeških mina, što znači da ima još više, 5000 ljudi više, što znači da treba djelovati. 31 država potpisnica e, nema obvezu razminiranja. E, mnogim zemljama e, kontaminacija je jako velika, a kod mnogih od tih zemalja mine su ponovno postavljene. Većina tih država kaže da nemaju dovoljno financiranja. S vremenom e, se e, počelo izdvajati ista količina za svrhe razminiranja. Međutim, E, jako puno ide novca za Afganistan gdje ima sve više mina i jako je dobro i mora tako biti i oni su dobili više sredstava. Međutim, e, velik broj država članica koji provode e, konvenciju jednostavno na njih se više ne obraća pažnja jer oni nemaju tako velik broj žrtava ne da kod njih nema protupješačkih mina, nego su se nekako navikli da su one tamo i pojedine lokalne zajednice znaju da su tamo. Recimo imao sam priliku vidjeti e, ljude koji žive na granici između Zimbabwe i Mozambiga. i oni jednostavno kroz ili kraj minska polja e, jednostavno žive e, i e, kraj dakle područja koje su minirane. I takva je situacija sa Zimbabveom, Angolom i Mozambikom i drugim zemljama koji primjenjuju odredbe iz konvencije. E, ja mislim da tako što mi ne bismo podnosili tamo gdje mi živimo. Ne smijemo dakle zanemariti te zemlje koje već dugo godina imaju na svojim području mine. Dakle, treba raditi na razminiranju, na razvoju, na sigurnosti ljudi, na zaštiti i na tome e, da se poboljša zdravlje ljudi. Zaista imamo dobru priliku da više napravimo na tom planu i da u kratko vrijeme e, situaciju poboljšamo. Mi želimo potpuno razminiranje, to je naš konačni cilj. Ova konvencija je nešto nam može omogućiti da radimo i više. Velik broj država potpisnica zaista je moglo iskoristiti potporu koja im se dala i zaista e, mogu pomoći pri ostvarivanju ambicija koje ima sama konvencija. E, kada se 2015. održala treća revizijska konferencija u Moputu u Mozambiku. O, zemlje su se obvezale da će do 2025. godine maksimalno ostvariti akcijski plan razminiranja. Slijede, Krajem ove godine ići ćemo u Oslo, tamo trebamo imati novi akcijski plan. Ulažimo li dakle istu količinu napora koju smo uložili 1997. godine da bi se donio o, donijela ova konvencija. Mislim da će se puno toga moći napraviti u kratko vrijeme. Hvala vam još jednom što ste mi omogućili da vam se obratim i naravno rado ću odgovoriti na vaše eventualna pitanja. Hvala lijepa. A sada dajem riječ Jane Cocking koja rukovodi organizacijom koja je ranije spomenuta i koja se, čije se ime moglo pročitati na slajdu. Izvolite, Jane. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Doista mi je veliko zadovoljstvo i privilegiji što sam pozvana da vam se obratim na sastanku pod odbora. Mi smo dobili komentare od ostalih e, kolega u našoj izjavi. Tako da želim zahvaliti svim kolegama koji su doprinijeli ovoj izjavi. Također smo iznimno zahvalni Europskoj uniji, ne samo kao jednom od naših najvećih donatora, nego i kako je već spomenuto kao partneru e, kao partneru u organizacijskom i političkom smislu u provođenju naših aktivnosti. Htjela bih još reći da pa ćemo pokazati neke slike e, za vrijeme prezentacije. To su ljudi koji rade za mag ili pak e, rade i žive u zajednicama e, za koje radimo. I htjeli smo ih ovdje prikazati budući da su to upravo ljudi na koje utječu naše aktivnosti. E, pa ih možete vidjeti na slikama, budući da nisu ovdje fizički prisutni. 1997. godine Mag je e, bio su dobitnik e, Nobelove nagrade za mir, budući da smo bili sudionik međunarodne kampanje za zabranu mina. Pet izvornih članova su postali pokret e, koji se izborio za konvenciju za zabranu mina. To je jedan sveobuhvatni instrument koji je zamišljen za suzbijanje i e, iskorjenjivanje pojave mina. E, mi smo, mag je također... Still, driven to bring to a halt the Mag je također ispoštovao i duh e, dakle, same Nobelove nagrade, budući da e, su min, se mine aktiviraju od strane njihovih žrtava, da ostaju u zemlji i da i nakon što se završi sukob i da neselektivno ubijaju, razlikuje ih od ostalih oružja. Riječ je o oružju koje zapravo ne razlikuje ženu koja e, odlazi po vodu, djeteta koji ide u školu ili neke treće osobe. I to je doista neprihvatljivo. Tri desetljeća nakon e, donošenja ovoga ugovora, tri četvrtine zemalja u svijetu je potpisalo ovaj ugovor i korištenje mina se smatra teškom povredom međunarodnog humanitarnog prava. Kao što su neki kolege rekli, u našim naporima i odlučnosti da dovršimo ove aktivnosti, mislim da moramo imati na umu i tu dimenziju međunarodnog humanitarnog prava. Hvala. Od 2012. godine sve države članice Europske unije su stranke ugovora iz Osla kojim se zabranjuje korištenje, prijenos, stvaranje zaliha i slično e, kada je riječ o protupješačkim minama. Time se e, poštuju ljudska prava, promiče mir i dobrobit građana i smatramo da to zapravo zadire u neke ključne vrijednosti Europske unije. To su vrijednosti koje se nalaze u ovome ugovoru u zemljama gdje postoje mine. Prisutnost mina dovodi do kršenja osnovnih ljudskih prava ljudi da žive bez straha. Na trećoj konferenciji za reviziju konvencije, države su se obvezale da će do 2025. godine razminirati sva područja gdje se nalaze mine. Ova konferencija je bila simbolična za napredak koji je već ostvaren, budući da je samo godinu dana kasnije Mozambik e, proglašen zemljom bez mina. Same države su dakle preuzele tu obvezu e, da se do 2025. godine e, razminira čitavo područje i to u zemlji koja je kao posljedica 15-godišnjeg građanskog rata i sama bila kontaminirana minskim poljima. Međutim, sedam godina kasnije, devet od deset zemalja gdje postoje mine zaostaju za drugima Dakle, e, postoji i kampanja Landmine Free do 2025. godine u kojoj su uključene nevladine udruge e, kako bi se radilo na aktivnostima razminiranja da bi se e, postigli izvedivi ciljevi kako bi se oni proveli. Ovo nije kampanja dviju organizacija, njezin je cilj dati novi zamah čitavom sektoru, pronaći potporu i dovesti do promjena kako bi ovaj cilj razminiravanja do 2025. godine doista zaživio. Želim se nadovezati na nešto što je rekao jedan od kolega koji je morao otići iz dvorane. Mislim da to doista stoji. Imamo još uvijek mnogo posla. Međutim, također je netko rekao i prepoznao činjenicu da za vrijeme dok se ovaj ugovor provodi, odnosno od kad je na snazi, došlo je do značajnog napretka u samom provođenju aktivnosti razminiranja kao i ustupanja zemljišta. Mislim da moramo prepoznati da je pred nama još mnogo posla, no isto tako je bilo i mnogo kreativnih, ali i sigurnih rješenja koja su pomogla u učinkovitom obavljanju ovih aktivnosti. Europska unija već daje primjer međunarodnoj zajednici kroz dugoročnu predanost aktivnostima razminiranja uz značajnu bilateralnu potporu koju pružaju države članice. Kao što smo čuli, Europska unija je već dulje vrijeme drugi najvažniji donator u svijetu, a polovica 20 najvećih donatora su države članice Europske unije. Isto tako je su ove aktivnosti dobar pokazatelj e, i može biti mjera za izgradnju povjerenja u državama nakon sukoba. Potpora Europske unije je važna, ali isto tako i politička uloga delegacije koje e, usmjeravaju zemlje u rješavanju problema koje predstavljaju minska polja. Vodstvo Europske unije u području razminiranja podrazumijeva da ona ima ključnu ulogu u poticanju zemalja da ispune cilj do 2025. godine uz dostatna sredstva i političku volju. Taj je cilj ostvariv za velik broj država. Međutim, sadašnji globalni trendovi govore o tome da u nekim područjima nema dovoljno sredstava. Dugotrajni sukobi, posebno na Bliskom istoku, s pravom dobivaju pozornost međunarodne zajednice e, i brojnih donatora, uključujući Europsku uniju i države članice. Rješavanje pitanja razminiranja sastavni je dio e, međunarodne humanitarne pomoći i aktivnosti s obzirom na e, krizu koja je tamo izbila. Ovaj novi problem obuhvaća samo dio zemalja. Zajednice u brojnim zemljama još uvijek se nose sa nasljeđem rata i nisu se u stanju u potpunosti oporaviti bez međunarodne pomoći. Djecu dnevno ubijaju i sakate mine, e, neka i prije nego što su rođena. Međutim, želja zemalja u kojima još uvijek ima mina ne dobiva dovoljno međunarodne pomoći. U mnogim od tih zemalja sukob je završio prije deset godina, a mine i dalje predstavljaju stvarnu prijetnju. Primjerice, u Zimbabveu poljoprivrednici i dalje gube stoku na, zbog mina i to svakodnevno što e, ugrožava njihov opstanak. Zatim u Kambođi e, na svakih 45 osoba je postoji jedno minsko polje, dakle ne jedna mina nego jedno minsko polje. Ljudi ponekad e, svjesno ulaze na kontaminirana područja zbog ekonomske e, zbog ekonomskih razloga. Čuli smo to isto tako i u Bosni i Hercegovini što je doista poražavajuće. Za sve te zemlje ovaj cilj 2025. godine na dohvat je ruke, ali samo uz dodatnu financijsku pomoć međunarodne zajednice. Usprkos pomoći Europske unije, razvoj u zemljama gdje je završio sukob e, podrazumijeva da se zaboravlja na nasljeđe kontaminacije minama. Primjerice, angažman Europske unije u Angoli označio je trend opadanja, e, što je značilo zapravo smanjenje od 75%. Europska unija nikada nije financirala aktivnosti razminiranja u Zimbabveu, a u Kambođi samo u fazi odmah nakon što je završio sukob. Usprkos nedavnom pristupanju Kambođe ugovoru o razminiranju, E, njezini su napori na najnižoj razini šest mjeseci nakon stupanja na snagu ugovora. Premda međunarodna pomoć ne može biti jedini razlog za pristupanje ugovoru, to je ipak važan poticaj. Svrha ove izjave je razminiranje i postizanje cilja razminiravanja do 2025. E, godine. Međutim, pomoć žrtvama je također sastavni dio ovih aktivnosti. E, ugovor o klasterskoj municiji također e, govori o obvezi skrbi za preživjele. Država članice i Europska unija moraju se pobrinuti da pomoć žrtvama bude dostupna i e, da se provodi na održiv način. Europska unija ima jedinstvenu kolektivnu mogućnost da okupi međunarodnu zajednicu u ispunjavanju cilja do 2025. godine. MAG i naše civilne udruge nastavit će surađivati sa institucijama Europske unije kako bismo podizali razinu svijesti o važnosti razminiranja te pružanja vitalne pomoći u kriznim situacijama. Instrumenti za vanjsku suradnju e, iz višegodišnjeg financijskog okvira e, za sljedeće razdoblje dobra su prilika da se progovori o nedostatku financijskih sredstava za pomoć. To bi se moglo ostvariti kroz proširenje tematskih instrumenata, kao što smo čuli od eh, Juan Carlosa, to je doista važno. No, pritom moramo biti oprezni. To bi trebalo nadopuniti i ne zamijeniti geografsku potporu i dati delegacijama Europske unije da mogu odgovoriti kako bi se ispunili ciljevi iz eh, konvencije znosputa. Primjer Bosne i Hercegovine govori o potencijalu za sveobuhvatnu pomoć kada se koriste razni financijski instrumenti, naime kada se oni komplementarno e, koriste. Postizanje cilja razminiranja do 2025. godine nije samo politički preuzeta obveza. To bi trebalo omogućiti 16 milijuna ljudi koji svakodnevno žive u opasnosti od mina i neeksplodiranih uređaja da se jednom zaovijek oporave od nasljeđa rata. Molim vas da nam se pridružite u ovoj, ovim važnim aktivnostima. Hvala ti, Jane. Mislim da smo čuli vrlo važne poruke od svih govornika koji su prepoznali važnost eh, dosadašnjih postignuća i svega onoga što smo naučili od 90. godina i što nam pomaže u sadašnjem radu. I slažem se sa zaključkom e, koji si iznijela vezano uz to gdje su izgubljena financijska sredstva što je dovelo do smanjenja aktivnosti opsegu od 75%. Pravo vremena priroda ove rasprave u odnosu na višegodišnje na financijske instrumente i konkretne aktivnosti također je nešto što je važno istaknuti. Htjela bih zahvaliti svim govornicima. E, kolega me zamolio da uzme riječ i da postavi pitanje. Hvala gospođo predsjedavateljice. Oprostite, ja ću govoriti na njemačkom jeziku. Mislim da ove aktivnosti, a isto tako i političke Ja sam na kanalu jedan, ako vas to zanima. No, hvala lijepa. Ja mislim da se je riječ o političkoj obavezi koje smo preuzeli, i koja je od izuzetnog značaja, ne samo u političkom, već i u moralnom smislu, a isto tako samovjerenja da je to jedan posao koji se odvija u mnoštvu bivših konfliktnih područja kako bi u tim zemljama se uopće omogućio razvoj, a i kako bi se u svim relevantnim područjima omogućio, a ponajviše možda u poljoprivrede i rata, ali s obzirom da je riječ o ruralnim područjima, a manje o e, gradovima. Upravo prije no što sam bio i došao vamo, dolazim sa e, sastanka sa Aleksandrom Hugom koji je, u istočnoj Ukrajini u misiji OSS-a i koji tamo završava svoje djelovanje i detaljno je govorio upravo o minskim poljima koji su E, postavljena u posljednjih, godina, dakle nisu samo protupješačke mine, već protutenkovske mine koje su postavljene, međutim još uvijek spadaju u skupina Rusija nije u Europskoj uniji, a i Ukrajina za svoju obranu je morala postaviti ove minska polja. S obzirom da je to još užareni konflikt, ne valja još u ovom trenutku razmišljati uopće o tome da se uklone ova minska polja, to će biti predmet nakon e, završetka svih aktivnosti. Što se tiče Bosne, rekli ste da je to još 1500 četvrnih kilometara koje treba očistiti od mina struggling with the remaining ones, eh, tu ste eh, kolokuciju potrebili, naveli ste i nekoliko razloge, međutim nisam cijelosti shvatio da li je riječ eh, o sredstvima, da li je riječ o zapravo ne znamo do kud su došli, koji je stvarni razlog ove situacije. Mislim da ovih 1500 kvadratnih Kilometra bi zaista trebalo počisti, mora biti u mogućnosti razminirati. Stoga vjerujem da bih eh, mogao postaviti pitanje, sjećam se 90. godina, a i krajem 90. godina kada ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Hrvatskoj i u drugim ratnim područjima, kada se počelo razminirati, tada je bilo mnoštvo aktera, mnoštvo e, stručnjaka i stručnih e, tvrtki koje se bave razminiranjem. Mi smo kazali da nam treba jedan poseban instrument i koristili smo taj instrument. Znali smo isto tako i točno kome se obratiti, a sada sredstva dolaze iz ovih velikih e, naših programa. Čak i poznajem jednu tvrtku koja je djelovala u području razminiranja i kada bi se ta tvrtka sada htjela obratiti nekome kome se treba obratiti, da li može e, doći do tog sugovornika od strane Europske unije kada žele upravo u području razminiranja ponuditi svoje usluge. Hvala, Mihael. I mislim da ovo upravo zadnje pitanje je zapravo intrigantno jer e, upravo tu se vraćamo i na vas, Frank, kad je riječ o vašem uvodnom izlaganju, kad je riječ o onoj uočljivosti svih e, programa i svega onoga što se odvija, a isto tako posljedično tome svega ostalog što je spomenuti, želim naglasiti isto tako Jens a isto tako i dakle one, sve one naše izaslanstva koje proizlaze iz e, dakle samih e, misija Europske unije naravno da se ne želi ni pošto ispustiti iz vida sve ono što se događa. Možda ćemo upravo ići obrnutom redoslijedom i molim vas da zaključke onda mislim da se nitko više nije javio od naših kolega zastupnika. U tom slučaju, eto, zamolila bih e, da se Jane Hawking kao glavna direktorica savjetodavne skupine za mine obrati završnim slovom. Pa što se tiče pitanja Bosne i Hercegovine, ja bih e, to i vezane kontakata zaista onima koji znaju odgovor na to pitanje. Ja bih e, sa svoje strane želila zaključiti i time što ću zahvaliti odboru što je upravo dao naglasak na ovu temu što nas je pozvao da sudjelujemo u raspravi, jer upravo kada sagledamo Europsku uniju u svojoj jedinstvenosti, u samoj pozicioniranju ovog pitanja koje je u mogućnosti ponuditi kao što ste kazali i moralno rukovođenje, političko rukovođenje, te isto tako i onu potporu izgradnji kapaciteta i rastu kapaciteta kad je riječ o vladama u e, područjima i državama u koje imamo minska polja, a isto tako i svih onih e, zaista promišljenih donatora koji dali u tome. To jedinstvena kombinacija koja nas e, dovodi do jedne zaista velike dodane vrijednosti koje nudi Europska unija. A upravo u sadašnjem trenutku Mm, kada se nalazimo pred e, sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom, to je upravo jedan kritični moment, e, poglavito kada je riječ e, o obvezama do 2025. prema konvencije. Ne smijemo ispustiti iz vida ovih nekoliko idućih godina, ne smijemo čekati do 2021. kako bismo ponovno energetizirali sva naša nastojanja u tom segmentu. To može biti i kritična prekretnica, zaista jedan korak i iskorak prema onome što je zapravo bilo opredeljeno utemeljenje u humanitarnom pravu, a koje su zapravo bili pokretači svega ovoga na međunarodnom planu i možemo biti zaista na pragu nečeg velikog u nastajanju. Hvala vam lijepa. Svakako, povremeno nas mora nam se i čestitati povremeno na svemu onom pozitivnom što je isto tako e, izišla kao rezultat. An Carlos, hvala vam lijepa, hvala svima. Ja mislim da naše promišljanje unutar konvencije i e, članicama da ostaje e, na neki način ovaj izazov kroz čitav niz godina je dosegao svoj vrhunac i sazreo. Moramo usredotočiti se na države koje moraju usrediti svoju internu koordinaciju samih programa kako bismo uspješno završili sve ove projekte i to se zbiva i u Bosni i Hercegovini i nešto što se upravo i promovira i to je izuzetno značajno da se do 2025. godine dogode ovi plodovi bilo kao e, nacionalno vlasništvo e, ove države onda partnere koje ćemo okupiti i koje ćemo ove programe unaprijediti u tom smjeru. Ako se to dogodi u okviru konvenciji i kroz promišljanje o konvenciji, to će još više sazreti kroz konferenciju u e, sagledavanju postignute rezultate i time bismo bili još bliže cilju. Hvala lijepo hvala što ste zaista si uzeli vrijeme da budete s nama ovdje danas popodne. Sada bih se obratile e, ljudima s terena. Brigadir Lešniki ili kolegica poulu Hvala, gospođo predsjedavateljice. Želim odgovoriti na pitanje kada je riječ e, o, sredstvima. Da li je premalo sredstava u Bosni? Ne bih to kazao. Imamo premalu učinkovitost, prenisku razinu učinkovitosti. E, nepravilno upravljanje. Do 2017. godine agencija iskoristila 75% e, samog proračuna, ali samo 23% je postignuto aktivno u okviru aktivnosti koje su planirane. To je loše upravljanje. Ja bih čak kazao da čak možemo mm, sumnjati i u ovo što ste vi naznačili. Postavlja se i pitanje postavljanja prioriteta oko 8000 mikrolokacija koje sam spomenuo, e, koje su pri, prvi prioriteti, dakle tisuću godišnje, bilo ko od aktera može uperiti prstom na popis i to neće svakako pomoći u velike da se dobije jedan e, strateški i kondenzirani pristup Imate recimo slučaj da u jednoj općini imate okrugu, imate mikrolokacije eh, gdje se jedna radi u drugoj godini, a drugi su prepušteni drugima, što znači da sama općina neće dobiti ništa, jer upravo područje gdje se oni nalaze još uvijek je kontaminirana protišačkim minama i moje mišljenje je s tim u vezi da e, i sve ono što je spomenuto je pitanje podataka koje nam stoji na raspolaganju, koji nisu aktualizirani, kad je reč o mnogim područjima, zbog toga tražimo da se to svakako provede kao jedan novi projekt. Mislim da se stvari mogu poboljšati kad je riječ o učinkovitosti, a isto tako i s obje strane. Što se tiče nacionalnih država i dionika u nacionalnim državama, tada imamo dosta otpora kad je riječ o promjenama, također i otpori kad je riječ o e, ustupanju zemljišta kao e, pristupu jednom razminiranju kroz ustupanje zemljišta, a isto tako i donatori polako se kreću upravo prema ovom pojmu ustupanja zemljišta. To je zapravo velik izazov, e, isto tako vezano uz ugovaranje. Svi koji su upoznati sa problematikama e, nabava, javnih nabava i ugovaranja, želim se upravo njima obratiti. Da, daista i donatori moraju postati učinkovitijima. Evropska unija je dosta spora u ugovaranju, stoga i našu e, proceduru ugovaranja moramo, kad je riječ o razminiranju, poboljšati. Također moramo biti kreativni, a evo kada to spominjem onda je to riječ o ovim novim predpristupnim fondovima u 2018. godini koji u ovom trenutku e, se nalazi u fazi odobrenja. Predlažemo da se ide prema konceptu općina bez mina, samo one općine koje će prihvatiti ovo ustupanje zemljišta dobit će financiranje, a rezultat svega toga bi bilo dakle kompletno očišćeno područje, što bi zapravo dalo jedan poticaj države i vjerujemo da i druge države koje možda imaju drugačije kontekste i u kojima su e, druge e, dakle e, misije Europske unije da će imati upravo ovaj kvalitativni iskorak koji svi mi zajedno tražimo i iščekujemo. Hvala lijepa. Frank, ako možeš e, na neki način upravo ovu uočljivost e, kao pojam možda objasniti i pripomenuti. Hvala lijepa. Da, kad je riječ o kontaktiranju Europske unije, kad je riječ o razminiranju, nije to jednostavan odgovor na pitanje. To je upravo i razlog zbog čega smo i ovu brošuru izdali i na zadnjoj strani vidite kako možete kontaktirati upravo e, prvi je dakle E, delegacije Evropske unije u samoj e, državi, jer ne postoji jedan instrument koji bi to pokrivao, ne postoji niti car, ni carica. Dakle, svugdje i posvuda se unutar dakle, samih glavnih uprava, ali prije svega e, sam brigadir e, Lešnik i Fatini koji se nalaze u Bosni Pitanje je kako da e, dionik može pristupiti ovim sredstvima u Europskoj uniji. Ona ili on bi trebali, dakle, obratiti se misiji Europske unije. Najbolja je situacija da država članica koja ima minska područja i koja ima vremenske okvire, koja ima jasan kalendar, e, i koji kažu treba nam donatire za ova ili ona područja u sljedećoj godini i naravno imamo isto tako i one koji će provoditi ovo privatne e, dakle poduzeća ili čak nevladine organizacije ili čak e, posvećene posebne jedinice u vojnim e, ustrojima koji su onda spremni dakle samostalno očistiti svoje područje od mina i oni bi se trebali onda obratiti misiji Europske unije. Hvala lijepa. Mislim da je dobro da ne iz, izgubimo iz vida sve ovo što je rečeno i da isto tako je svijest o svim tim državama i njihovim problematikama, naravno što se tiče strateške uloge i unutar komisije kada se fokusiramo i koja na neki način može modificirati pozitivnu svoju točku. Još jednom želio bih zahvaliti svim sudionicima e, u današnjem popodnevnom dijelu našeg sastanka pododbora i zaista mi je drago što je i pododbor imao ovo saslušanje, a zaista u jedno pravo vrijeme oko samih zbivanja i događanja u području razminiranja. Hvala vam lijepa. I zadnja točka, evo još imamo nekoliko brošura u, e, na klupama, ponesite ih sa sobom. Ja bih isto tako iskoristila priliku da predsjedanje prepustim kolegi Štetini. Good Dobro večer. I pređemo sada na posljednu točku današnjeg dnevnog reda. Radi se o osmoj točki dnevnog reda, a to je vojna mobilnost. A po drugi puta ćemo razmatrati dru, dakle, Izvješće na vlastitu inicijativu pod odbora sede. Podsjećam vas da je rok za ulaganje amandmana bio 20. rujna ove godine. Uloženo je 171 amandman e, kojim će se, o kojem će raspravljati na sastanku izvjestitelja u sjeni što će se držati sljedeći tjedan. Da ću sada riječ e, našem izvjestitelju, gospodinu Kelamu. Izvolite, gospodine Kelom. Hvala lijepa. Osjećam se u blaženo izoliran, ali mislim da smo i tekako napredovali. 171 amandman su uložili kolege iz svih klubova zastupnika. Svima njima zahvaljujem na tome. Danas e, ćemo također e, smo dobili i mišljenje kolege Teličke što će nam, e, nadam se, omogućiti da se kompromisni amandmani mogu dovršiti, nadam se, sljedeći tjedan i to početkom. Većina amandmana daju vrlo dobre temelje da na osnovu njih izgradimo konačnu verziju jer e, kad se radi o e, koridorima za transport, e, važno je osvrnuti se na njihovu dvojnu prirodu. U stavku 12. kažemo da pozdravljamo prijedlog Europske komisije o korištenju instrumenta za povezivanje Europe kao i značajna sredstva koja se predodređuju za vojnu mobilnost, dakle da se uzmu u obzir i dakle i vojna mobilnost, a znamo da ovi projekti dvojne namjere e, mogu biti korisni i u civilne svrhe. Upravo na ovaj stavak uloženo je jako puno amandmana i mislim da je to pravi simbol da možemo doći do zadovoljavajućeg rezultata. Naime, ovo izvješće dio je naše zajedničke obrambene i sigurnosne politike, a ima za cilj da se ojača europska strateška autonomija. Međutim, također naglašava sinergije i komplementarnost u odnosu na NATO savez. Ono što je bilo značajno jest da što se prije moguće pozabavimo i da se napreduje po pitanju vojne mobilnosti. Naime, e, kontekst postaje sve složeniji i Europa si ne može dopustiti e, da ne bude spremna u slučaju potrebe da svoje snage brzo mogu ići iz jednog dijela Europske unije u druge. To nije samo nešto što je potrebno za vrijeme potencijalnih sukoba, već i u mirnodopska vremena, za vrijeme elementarnih eh, nepogoda i sl. Ali osim toga održavaju se i zajedničke vojne vježbe, prilikom kojih eh, također trebamo eh, riješiti neke probleme koje sada postoje za mobilnost vojnih snaga. Druga značajan aspekt je da se usklade s pravnog stanovišta mogućnost da se preko, dakle, preko granica odlaze vojni transporti i iz različitih država članica. Namjeravamo održati sastanak izvjestelja u Sjeni do srijede sljedećeg tjedna. i imamo dovoljno vremena e, jer ćemo sljedećeg mjeseca glasati na ovu temu na odboru AFET. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kelam. Sada, dakle, e, izvjestelji u sjeni mogu uzeti riječ. Gospodine Galer, izvolite. Ja sada zamjenjujem e, sve izvjestelje u sjene, to će biti teško učiniti. Hvala Tune kelomu na izvješću. E, I dobro je što ćemo sljedeći mjesec moći glasati o tom izvješću. Naše vojne snage imaju praktično iskustvo o tome koliko je teško slati preko granica vojne snage. A takvu situaciju si ne možemo više dopustiti i zato je dobro da se pozabavimo tim pitanjem. Prijedlozi e, komisije za sljedeći višegodišnji financijski okvir su u tom smislu pozitivni, pa bismo s, našeg, e, s naše strane u potpunosti ovo morali podržati kako bismo našim vojnim snagama omogućili da se bolje kreću po Europskoj uniji. Dakle, imamo tu sasvim tehničke aspekte koji se odnose na infrastrukturu, dok e, drugi aspekt toga je to svojevrstan vojnan vojni Schengen naime da nije potrebno imati stalno birokratske prepreke i da se staje na svakom graničnom prijelazu prilikom vojne vježbe ili pak da se traži e, da se najavi prolaz vojnog transporta dugo vremena unapred. Jer e, nije problem niti samo opremi koja ne može dalje ići već i o ljudima koji se recimo trebaju obučavati na toj opremi. Treba dakle ukloniti fizičke barijere, ali isto tako i dozvole koje se izdaju ljudima, sve to treba napraviti i eh, hvala vam što se bavite tim izvješćem. E, dame i gospodo. Prema pravilima mislim da u raspravi mogu sudjelovati samo zastupnici iz Europskog parlamenta. Ovdje se radi o pravilima, ali Možda biste se vi mogli obratiti evropskim zastupnicima. Oprostite, jednostavno sam htio reći da biste to pitanje mogli postaviti našim zastupnicima nakon kraja sastanka. Hvala. E, budući da se nitko drugi ne javlja za riječ, završit ću dakle E, time današnji e, sastanak pod odbora SEDE. Hvala svima koji su u njemu sudjelovali. Ponaosob zahvaljujem prevoditeljima, tajništvu, a e, sutra ćemo nastaviti sa sastankom u 10 sati. Hvala svima i doviđenja.